Dragi kolege, pozdrav svima još jednom. Želim dobrodošlicu gospodinu Odonohju, e, direktoru za e, buduće mreže u glavnoj upravi Connect, te e, brigadiru generalu Sabinskom, koji je u glavnom stožeru Europske unije. mi, dakle, pododbor eh, redovito razgovara o pitanjima koja se odnose na kibernetički prostor, a danas ćemo vidjeti kakvo je stanje vezano uz eh, sigurnosne izazove vezane uz mreže 5G na europskom planu. 5G predstavlja mogućnosti u ekonomskom smislu pogotovo, eh, ali treba vidjeti koje su njegove slabosti i rizici um, i ti rizici povezani su uz razvoj i uspostavu te nove tehnologije. Ne radi se samo o mm, povećanju brzine, e, radi se o vrlo različitim e, principima koji se koriste u odnosu na e, prethodne tehnologije, pa su i izazovi drugačiji. Sasvim je jasno da će tu biti velike posljedice u području obrane i to vanjske obrane, a tu su i rizici i mogućnosti. Globalno gledajući, e, američke vlasti izražavaju e, zabrinutost zbog gubitka tehnološkog suvereniteta, zbog kineske opreme koja se proizvodi za potrebe mreža 5G. To, tu postoji snažan pritisak na Europu i zato smo odlučili pozabaviti se ovom temom na današnjem sastanku. Gospodine Donahju, komisija je potvrdila jasno da države članice imaju pravo ne provoditi javne natječaje sa pružateljima usluga i e, dobavljačima e, iz razloga vezanih uz nacionalnu e, sigurnost. Tijekom saslušanja povjerenik Thierry Breton je već najavio, odnosno spomenuo 6G i rekao je da će se njegovo djelovanje vrtiti oko tri glavne osovine, a to su zaštita, transformacija i projekcija. Gospodine Sabinski, bilo bi nam zanimljivo čuti informacije o, o radovima, odnosno vašem djelovanju vezanom uz ovo ključno pitanje. Dakle, što se radi u eh, glavnom stožeru Europske unije te koji su to glavni koordinacijski mehanizmi koji su uspostavljeni s komisijom. Pre, najprije ću dati riječ komisiji, odnosno gospodinu Odonohiju. Hvala. Hvala, gospođo predsjedavajući. Pozdrav svima. E, dame i gospodo, zahvaljujem vam što se možemo danas pozabaviti ovim važnim pitanjem. Pretpostavit ću da e, neke stvari već svi znamo, a ukoliko postane pretehnički orijentiran, same na to upozoriti. ali vođenje 5G mreže je strateški pa prioritet već duže vrijeme za Europsku uniju zbog znatnog utjecaja koji one imaju što se tiče razvoja, ekonomskih i socijalnih indikatora, ali isto tako konkurentnosti Europske unije. To je bio temelj akcijskog plana 5G koji je 2016. pokrenut kako bismo se poprinuli da imamo diljem Europske unije najbolji mogući okvir za uvođenje 5G mreža gdje smo pokušali gotovo simultano pokrenuti 5G usluge u svim državama članicama početkom ove godine i onda potpuno uvođenje u svim dijelovima svih država članica do 2025. Što je naravno ambiciozan cilj. Taj akcijski plan temelji se na shvaćanju da će 5G promijeniti situaciju. To nije samo malo brži 5G, to je potpuno drugačija arhitektura komunikacijske tehnologije, platforma kojom se možemo pobrinuti da imamo ne samo bržu tehnologiju, naravno, ali i mnogo veću sposobnost da se nosimo sa širom pojasnom mrežom i većim obimom podataka, mnogo većom pouzdanošću što se tiče i pouzdanosti signala i transporta podataka i latentnosti, dakle vremena koje je potrebno da računalni uređaj reagira i u real time vrati informaciju. To je dakle ono što bi ukratko bila jedna poduka o 5G i njegovim sposobnostima utječe na sve sektore, ne samo i te tehnologije, već i na transport, zdravstvo, proizvodnju, poljoprivredu, energetiku, medije, zabavu, sve što možemo navesti. Znači, Također će utjecati na automatizaciju i robotiku u tvornicama, na isporuku zdravstvenih usluga i primjerice otkrivanje grešaka u energetskim mrežama i tako dalje i tako dalje. No, zbog te uloge nedavno je došlo do sve većeg razumijevanja ključne strateške osjetljivosti koju takva tehnologija predstavlja za gospodarstvo i cjelokupno društvo. I istodobno povela se sve više rasprava o sigurnosti opskrbe i mogućem oslanjanju na određenih elemenata 5G lanca što se tiče dobavljača koji dolaze van, izvan Europe. A sada raspravljamo i na ovoj temi sigurnosti, sigurnosnim implikacijama, također možemo se pozabaviti znatnim prednostima koje ova tehnologija daje, a to je visoka razina E, kriptiranja, ali radi se o tim sigurnosnim izazovima zbog čega 3.12. vijeće svojoj zaključke označaju 5G mreže europskom gospodarstvu i potrebe da se oblaže sigurnosni rizici vezani uz 5G. Snažno pozdravljamo ove zaključke koji s pravom povezuju kibernetičku sigurnost na ovu ekonomsku važnost 5G mreže. Uz to postoji potreba da se pobrinemo koja je jasna ideja vezana uz stratešku autonomiju Europe i pristupa 5G opremi, odnosno opskrbi opremom. To će postati geopolitički prioritet s obzirom da digitalni suverenitet i izazovi 5G mreže su došli na sami vrh političkog programa. Kao reakcija na sve prisutniju raspravu o ovim sigurnosnim izazovima već u ožujku prošle godine, e, izravno odgovor na kao odgovor Europskom vijeću komisija izdala preporuke za kibernetičku sigurnost 5G mreža diljem Europske unije uz punu podršku parlamenta, naravno, kao i vijeća. U skladu s time poduzeti su prvi koraci da države članice sastave svoje vlastite nacionalne procjene rizika vezano uz korištenje 5G infrastrukture. To je učinjeno uz podršku komisije i Europske agencije za kibernetičku sigurnost u NICI. Kada smo to sastavili, ponovno suradnji s državama članicama, nastavili smo raditi na koordiniranoj europskoj e, studiji utjecaja rizika, objašnjenoj u listopadu 2019. A sljedeći korak ovaj je komplet alata koji trenutno finaliziramo u suradnji s državama članicama. Ukratko, jedna digresija, naš rad na istraživanju i inovacijama istodobno znači da smo radili na tehničkim aspektima sigurnosti već određeno vrijeme, imamo javno-privatno partnerstvo 5G, jedan program za istraživanje inovacije unutar postojećeg okvirnog programa, a isto tako i jedan workstream gdje surađujemo sa državama članicama koje se ovime bave iz perspektive sigurnosti. No što je još možda važnije, industrija surađuje s nama na konkretnim projektima, osobito programu 5G Insure gdje je pokrenut taj koncept e, pristupa na temelju rizika, procjene rizike što se tiče identificiranih prijetnji i korištenja i mogućih namjena 5G mreže. U toj fazi gdje imamo i nacionalnu i europsku procjenu rizika, bilo je jasno da imamo jednoglasnost što se država članica tiče o potrebi suradnje i isto tako jasno je da države članice ovo pitanje doživljavaju vrlo, vrlo ozbiljno. To je bila, bio temelj našeg dosadašnjeg trenutnog rada koji postavlja taj komplet alata za mreže ublažavanja. To su tehničke druge mreže koje operateri, a osobito države članice, mogu primijeniti vezano uz identificirane prijetnje što se tiče razine rizika koja je već utvrđena. Tako ćemo se pobrinuti da Europa e, ima jedan glas što se tiče jedan stav kibernetičke sigurnosti. U suradnji država članica mi ćemo nastaviti podržavati ih. Dakle, tu imamo mrežu za mrežnu internetsku sigurnost, odnosno NIST direktivu koja time upravlja i radnu skupinu, skupinu za suradnju koja na temelju toga dalje odlično provodi svoj posao. Nakon ovoga moramo se dotaknuti sigurnosti infrastruktura koje će 5G mreže obsluživati. Spomenut ću neke od ključnih sektora i aktivnosti koje su tu uključene, ali također moramo uzeti u obzir na i stratešku ulogu 5G, te pitanje kako osnažiti industrijsko prisutstvo europskih dionika u cijelom nabavnom lancu. Kao što već znamo, dva od tri najveća opskrbljivača mrežne opreme i usluga za uvođenje 5G su europski. Europljani, na to smo dakle ponosni pokušavamo zadržati, podržati takvu situaciju, no u globalnom kontekstu to nije samo po sebi jas, jamstvo uspjeha ili sigurnosti opskrbe. Moramo biti sposobni proizvoditi, poboljšavati, osigurati tehnologiju i komponente koje će činiti okusnicu današnje a i sutrašnje infrastrukture digitalne. A za to nam je potrebna ponovna suradnja. Jedno od ključnih pitanja koje ćemo cijelo ovom pododboru raspravljati je certifikacija i standardizacija. Dakle, naspram čega ćemo uspoređivati i procjenjivati sposobnosti ili opasnosti vezano uz sigurnost određene tehnologije ili pojedinih komponenti unutar te tehnologije. U koordiniranoj procjeni rizika već smo identificirali nekoliko sigurnosnih izazova za 5G mreže, no kibernetička e, sigurnosna certifikacija je jedan važan proces na koji stavljamo snažan naglasak imajući na umu isto tako da postoji ograničenja što se tiče kritične strateške infrastrukture. Tako da države članice surađuju s nama kako bi se ovaj zadatak dovršio i trenutno se radi u Nici i na certifikaciji, nešto što ćemo činiti prioritetnim. Radimo i sa operatorima, a i sa onima u konkretnim sektorima koje sam spomenuo, primjerice energetika ili financijske usluge koji dakle imaju određene interese i prihvaćaju rizik, tako da im je važna sigurnost takve opreme. Standardi ponovno su jedan koristan i kvalitetan način da se pozabavimo kibernetičkim sigurnosnim prijetnjama, a i referentna točka za standardizaciju, konkretnije Agencija za kibernetičku sigurnost će morati imati tu real-time aktivnu ulogu u praćenju sigurnosne razine ovih infrastruktura. Prevoditelji vas mole da malo sporije govorite. Also my apologies to the participants. I'm Irish, so of course I have a serious communication problem. Ispričavam se svima i prevoditeljima i slušateljima Iracom, pa sam tu uh, govorno malo um, hendikepiran jer jednostavno sam po sebi govorim brzo. Komisija i dakle blisko uključeno u globalni proces standardizacije. Samo kako bih vas još malo zbunio, više standardizacija za 5G odvija se unutar jednog tijela koje se naziva 3GPP. Ali to je samo zbog toga što je počelo s radom na 3G mrežama prije par godina i nastavila s tim radom. Podržavamo europske dionike u njihovom sudjelovanju kao i sam proces zbog toga što, a možda i to posljedica, postoji znatan broj europskih patenata što se tiče 5G tehnologija, to znači da imamo tu aktivnu ulogu u definiranju same tehnologije. Gospodin predsjedateljice, konkretno ste me pitale... It is clear that as research and innovation i za 6G, dakle naši program e, i dalje rade na standardizaciji u suradnji s industrijama i državama članicama i nadamo se da zbog 5G akcijskog plana da će države članice insistirati na licenciranju spektra i otvaranju i uvođenju 5G mreža na korist čitavog društva i gospodarstva. To se ne podrazumijeva samo po sebi, no istodobno se moramo usredotočiti na razvoj sljedeće generacije tehnologija. Neki su malo uznemireni kada još nismo niti vidjeli na pipljiv način u gospodarstvu utjecaj 5G, da istodobno raspravljamo i 6G, ali to još i je vezano s dugoročni tehnološki suverenitet te položaj Europe i napredak u razvoju ključnih tehnologija. Baš kao što 5G integrira sve ove pojedinačne sektore koji imaju znatne potrebe van klasičnih modela telekomunikacije, osobito uz prisutstvo interneta svi u stvari gomile velikog obujma podataka koji će biti potrebni za dalje procese. Tako se nadamo da u smjeru kretanja prema 6G će se to sve moći lijepo integrirati u jednu tehnološku platformu koja će se uvelike oslanjati na umjetnu inteligenciju, moći će se definirati u real time ali i aktivno pratiti od strane kontrolora mrežnih, uključujući agencije za provođenje zakona, državne agencije za kibernetičku sigurnost, kako bismo se pobrinuli da ta kritična, ključna infrastruktura sigurna i da odrađuje svoj posao za sigurnost i gospodarstva i pojedinaca u Europi. To je dakle jedna ambicija Bretona, tako da unutar sljedećeg VFO-a ćemo moći predložiti jedno novo institucionalno partnerstvo Smart Networks and Services koje će raditi u smjeru 6G mreža dok s državama članicama i parlamentom istodobno surađujemo na uvođenju 5G mreža i moram naglasiti to sigurnom uvođenju 5G mreža. Dakle, paralelni rad, ali Europa mora tu biti i motivirana i ambiciozna ukoliko želimo nastaviti predvoditi time. To je suština naše nove strategije što se tiče ovih komunikacijskih tehnologija, no za kraj usredotočio bih se na ono što ste nas zamolili da spomenemo, a to je sigurnost 5G. Ja nisam stručan, niti se mogu praviti da mogu govoriti konkretno i ulozi 5G mreža u obrani da kako, možemo govoriti o obrambenim implikacijama 5G, na u našem dosadašnjem radu, osobito na civilnim namjenama, znamo da postoji ključna uloga u budućnosti za satelitsku komunikaciju primjerice, osobito uz dolazak onoga što nazivamo low earth orbit satelita, dakle koji djeluju u niskoj orbiti, gdje će moći nadomjestiti veliku brzinu i široko pojasno obuhvat udaljenih područja u Europi i pobrinuti se da nadzor i protok podataka bude povezan uz transport, uz logistiku i druge operacije. A to će sve postati još sigurnije uz uvođenje satelitske komponente 5G mreža i iteracija nakon toga. To će također značiti da će Europa tada imati sredstvo za pokrenuti kvantnu tehnologiju satelitsku koja će dati vrlo visoku razinu sigurnosti i kao što možemo pretpostaviti imati znatne e, pozitivne implikacije na sigurnost. Eto, ja sam već došao do rubova svoje kompetencije pa ću e, predati drugima koji o tome bolje znaju da kažu nešto više. Reći ću još samo da predsjednica von der Leyen i komisija su istaknuli ulogu 5G osobito 5G standarda u tehnologijama nove generacije kako bi se osnažio europski tehnološki suverenitet. Radimo i nadam se da ćemo tijekom ovog saziva moći jedan sveobuhvatan komplet politika e, ponuditi kako bi se ispunio taj mandat u kojem sigurnost i kibernetička sigurnost naših komunikacijskih mreža će biti u prvom planu. Hvala. Hvala, generale Sabinski, izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Dragi članovi Europskog, odnosno zastupnici u Europskom parlamentu, dame i gospodo, hvala što ste mi dali ovu prigodu da vam se obratim vezano uz obrambene i sigurnosne izazove, vezane uz petu generaciju a, telekomunikacijskih i informacijskih e, mreža. S obzirom da se sigurnosno okruženje stalno mijenja, europska globalna strategija traži bržu zajedničku sigurnosnu obrambenu politiku, te isto tako a, treba riješiti izazove vezane uz vojne operacije. Isto tako potrebno je da informacijsko-komunikacijski tehnološki sustavi osiguravaju cjelovitost podataka i trebamo znati da sve zapravo ovisi o povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti tih sustava. Svima nam je jasno da e, ključne misije i operacije ovise o otpornim, interoperabilnim i zaštićenim e, strukturama i službama. E, ti kapaciteti omogućuju zapovjednicima operacija da obave svoje zadaće koje su zadale političke vlasti. Vojne, vojna komponenta predstavlja vojnog klijenta, a osim toga relevantna uprava ima pravo baviti se e, razvojem i provedbom rješenja u kibernetici i obrani. Trebamo utvrditi vojne zahtjeve za vojne operacije i misije te pružiti potporu zapovjednicima kako bismo osigurali, osigurali učinkovitost e, sigurnosnih rješenja i naše kibernetičke mjere moraju biti prikladne. To znači provedbu procjena rizika te savjetovanje kada je potrebno. Ovdje trebam naglasiti da ne možemo biti e, europski subjekt koji daje tehnološke preporuke ili ne smijemo komentirati političko-ekonomske aspekte 5G. Međutim, trebamo e, dati najbolje vojne savjete. Digitalna transformacija te pojava novih disruptivnih tehnologija, pogotovo u informatičko-komunikacijskoj sferi e, mijenja radno okruženje, pogotovo u vojnoj domeni. Danas e, as, vojni aspekti koji uključuju i kopneno, e, pomorsko i zračno djelovanje postaju podložni vrlo kompleksnim sustavima, a osim toga e, postoji pro, e, protokol dijeljenja podataka u stvarnom vremenu i sve to prilično kompleksno. I e, koriste se dijeljena tehnološka rješenja, odnosno zajednička tehnološka rješenja. Svjesni smo da digitalizacija bojnog polja zahtijevaju da naše ostvarenje zadaća će ovisiti o 5G e, tehnologiji. To ne možemo izbjeći, tu ovisnost, zbog e, korištenje informacijsko-komunikacijskih tehnologija od strane vojske. Osim toga, kritična infrastruktura koju vode e, civilni pružatelji usluga i vojne sigurnosne službe E, podležu civilnim pružateljima usluga poput e, internetskih e, pružatelja i drugih. Stoga je jako važna procjena rizika vezanih u 5G u kibernetičkom smislu. Tako da će se uporabom 5G korist, stvoriti veliki izazovi vezani uz kibernetičku sigurnost i oni trebaju biti ublaženi kako bismo mogli ostvariti svoje vojne zadaće. Međutim, nakon što se 5G tehnologija počne koristiti u vojnoj tehnologiji, dakle u vojnim misijama i operacijama, vojska i će imati vrlo ograničene mogućnosti da bi rukovala 5G tehnologijama, da bi osigurala li sigurno korištenje tih 5G tehnologija te mjere ublažavanja moraju biti ekonomske i političke i industrijske prirode. Prilikom ocjene 5G tehnologija treba znati da vojne operacije po svojoj prirodi i zbog svoje povjerljivosti integriteta te interoperabilnosti sigurnosnih sustava zahtijevaju višu razinu kibernetičke sigurnosti. Bilo kakav napad na napad na um, odnosno sigurnosne sustave mogu ugroziti živote. Isto tako to može imati, može imati i ozbiljne političke posljedice. Stoga su potrebne sveobuhvatne mjere oblažavanja. Kako bi te mjere mogle izgledati? Prvo, na temelju zajedničkih sigurnosnih standarda Europska unija bi mogla odabrati e, dobavljače od, koje bi trebali dokazati potpunu neovisnost od neeuropskih vlada i aktera. Čak i ako vojna zajednica utvrdi e, da može imati povjerenja u programe vezane uz 5G, što znači da se mora odobriti dizajn, 5G će usložiti upravljanje mrežama zato što će biti potrebno povećati broj dionika koji će biti uključeni. Pružatelji softvera i hardvera imat će važniju ulogu u transferu kontrola, odnosno nadzora nad mrežom na, na druge načine, a to će predstavljati problem vezano s kibernetičku sigurnost. Nadalje, kontrola lanca nabave već ima svoje izazove jer se povećava broj dionika ti zadaci postaće još izazovniji. I na kraju, no ne manje važno, očekivan na povećana kompleksnost će zahtijevati i obrazovanje osoblje kako bi se osiguralo e, dobra, dobra razina sigurnosti, održavanja i upravljanja. Korištenje 5G tehnologija za vojne potrebe će povećati ljudske izazove a e, s takvim izazovima se već i danas susrećemo. I da zaključim, 5G tehnologije i njihova potencijalna korištenja u mogućim operac vojnim operacijama je posebna tema i zabrinuti smo zbog e, izazova koji su vezani uz sigurnost. Hvala generale. Sada predajem riječ gospodinu Svenu e, Mikseru koji će govoriti u ime SID-a. Hvala. Imam pitanje za gospodina O'Donohua. Spomenuli ste više puta potrebu za europsku suverenost, tehnološku suverenost kad govorimo o 5G. Stalno govorimo o autonomiji i suverenitetu europskih država članica. Kad govorimo o, o vojnom kontekstu, zapravo mislimo na autonomiju Europske unije da djeluje a da se pritom ne mora e, oslanjati na SAD. Kad govorimo o europskom suverenitetu i autonomiji, govorite li o samo o Kini ili mislite da trebamo pokušati ostvariti taj suverenitet u potpunosti, neovisno o tome što rade Amerikanci u tom području. Naravno, svi se slažemo da da kineska tehnološka hegemonija ne bi bila pozitivna za Europu, za našu sposobnost vođenja sigurnih informacijskih sustava. I drugi dio pitanja. Svi znamo da kinezi kada da oni teže postati lideri vezani, vezano uz 5G tehnologije, ali isto tako se oslanjaju na druge stranke koje im e, pružaju dodatne dijelove i e, zabrinuti su što im Amerikanci zabranjuju pristup e, određenim dijelovima operativnog sustava Android, na Androidu. Da li težimo potpunom suverenitetu odnosno da li oni teže potpunom suverenitetu, ne žele se oslanjati ni na Amerikance, niti Europljene, niti e, Koreance, vezano uz e, bilo koji kritičan, odnosno ključan element, ili nas treba brinuti samo ovaj element koji se odnosi na 5G. Hvala, čućemo još nekoliko pitanja, a nakon to ćete moći odgovoriti na njih. Chris Peters za EPP. Hvala gospođo predsjedateljice. I hvala govornicima na svim informacijama o 5G-u. Prvo što želim reći je da 5G ima znatan ekonomski potencijal, jasno, ali i jedan sigurnosni problem. Nije to samo obrambeni problem, znamo to dobro i za NATO, ali i za Europol i policiju Mm, kako bi se mogli uhvatiti u koštac sa kriminalitetom jer postoji znatan sigurnosni problem sa 5G-om ne samo što se tiče opreme i obrane. 5G mm, je nadalje problematičan što se tiče kibernetičke sigurnosti. U Belgiji vam mogu reći da smo nedavno imali jedan primjer znatan utjecaja kibernetičke sigurnosti Picanol, jedno poznato poduzeće, bilo je žrtvo kibernetičkog napada sa znatnim posljedicama. Treće što sam htio reći, rekli ste i to stoji da kibernetička sigurnost nacionalna nadležnost. A sada se pojavljuje veliki problem. Dakle, kada na europskoj razini otvarate raspravu o kibernetičkoj sigurnosti, zakonu, certifikaciji, ali na državama članicama je da u krajnjoj liniji odluče. I to pitanje nije samo problem kibernetičke sigurnosti, već i geopolitičkih pitanja. Moj kolega je spomenuo Kinu, zatim imamo Ameriku i tako dalje. Dakle, ne radi se samo o jednoj tehničkoj raspravi, raspravi o kibernetičkoj sigurnosti, niti čak o samoj sigurnosti, već o pitanju geopolitičkih stajališta i pitanja na europskoj razini. Moram reći da je reakcija Europske komisije i Europe, recimo, eh, bila dobra, možemo nešto tu učiniti, uvesti certifikacije i tako dalje, no na razini država članica je, one su nadležne i u toj situaciji imamo velik sigurnosni problem. Postavlja se pitanje možemo li učiniti više na europskoj razini nego što smo do sada učinili i mislim da moramo biti tu vrlo kreativni. Jedan od elemenata je možda a gdje smo nadležni je jamčenje provođenja pravila o unutarnjem tržištu, što je nadležnost europske razine gdje moramo izbjeći monopole, moramo biti sigurni da ne dolazi do kršenja pravila o državnim potporama i tako dalje. Možda se s ovim pitanjem sigurnosti, 5G-om, kibernetičke sigurnosti, možemo pozabaviti koristeći te instrumente koje imamo na europskoj razini. No trenutno, a to je moje pitanje, dojma sam da još uvijek nismo pronašli odgovarajuće odgovore na europskoj razini, da se mogu dati jasni odgovori na sigurnosni problem za obranu NATO i s druge strane Europol i sve druge službe koje su aktivne u provođenju zakona. Hvala. Hvala, gospodin Basescu, izvolite. Thank you. Hvala vam. Mene ne brine toliko sigurnost, već imam drugo pitanje. Jasno je da će 5G stvoriti ogromno poboljšanje u gospodarstvu. Problem koji imate sada u Europskoj uniji je da nove države članice uhvate korak u razvoju u usporedbi sa starim državama članicama. Taj sistem stvorit će brži razvoj i postavlja se pitanje hoće li to biti rješenje koje će imati podršku Europske komisije kako bi došlo do jednake, jednako uvođenja 5G mreža u svim državama članicama a manje razvijene zemlje trebaju odgovor na to i zanima ih hoće li biti stvoreni programi kako bi se pružila jednake prilike svim državama članicama. Merci, monsieur Hvala, gospodin Kirsus za EPP. Hvala vam. Čini se da smo izgubili svoju priliku za sudjelovanje u 5G utrci, no spremamo se za sudjelovanje u 6G. Kada čitamo međunarodni financijski tisak, pokazuje se da su Kinezi uložili preko 60 milijardi eura što se tiče poreznih olakšica i državnih potpora kako bi se razvio 5G sustav. Dobro, mi želimo razviti 6G sustav, no koliko će nas to koštati? Hoćemo li imati interinstitucionalni sporazum ili suradnju u tome? Načelno problem u Europskoj je da o svemu pričamo bez da išta financiramo. Možda bi gospodin O'Donohue mogao reći nam nešto više o financijskim izgledima za tako nešto. Hvala zastupnicama frisko. Hvala lijepo. Hvala gospođo predsjednice. Ključno pitanje sljedeće. Kina je kupila znatne javne resurse u razvijanje 5G mreže kroz svoja poduzeća, a mi imamo čak i poteškoće sa tržištem za velike proizvode i nedostaje nam strateška autonomija i perspektiva, gotovo suverenitet u Europi u toj domeni. Uzimajući to u obzir, nikad nismo VTO predložili da ponovno razmotrimo tržišna pravila. Ona su toliko neuravnotežena Velika Britanija s jedne strane, SAD i Kina s druge. 5G je jedan od sektora gdje kratkoročna profitabilnost zasjenjuje najvažniji pozitivan utjecaj ulaganja u tehnologiju, a to je poboljšanje životnih uvjeta, zapošljavanje i društvo u cjelini. Upravo iz tog razloga moramo iskoristiti 5G i dvojnu namjenu te tehnologije kako bismo iskoristili tu situaciju i bolje se obranili od potencijalnih budućih napada. Radimo li ono što je potrebno ili moramo ići i dalje? Trebamo li zakonodavni okvir koji će pomoći državama članicama u očuvanju autonomije u donošenju odluka u tom sektoru? A ako trebamo takav okvir, on mora uključiti sve europske zemlje kako bi imale zajednički ujednačeni komplet pravila. I konačno, da li je istina da su Kinezi toliko daleko od nas po pitanju tehnologije ili pak neka europska poduzeća još uvijek predvode ispred Kineza pa možemo njima dati svoju podršku? Hvala. Zastupnica Fotiga. Nemamo mikrofon. Mikrofon, please. Yeah. There are many myths uh, around cijeli niz mitova okružuje ovo pitanje. 5G nam naravno pruža znatne mogućnosti za rast i tehnološki razvoj. No isto tako predstavlja i znatne izazove. Ovdje radimo u nadležnosti pod odbora sede, pa bi bolje bilo možda usredotočiti se na sigurnosne aspekte 5G, uključujući i područje primarne suradnje između Europske unije i NATO-a u domeni sigurnosti i obrane. Kibernetičku sigurnost smo proglasili prvim područjem suradnje između ove dvije organizacije, pa stoga moramo procijeniti napredak koji je ostvaren u toj suradnji između naših organizacija od Varšavskog samita i deklaracije na temelju toga. Trebali bismo nadzirati sve točke dnevnog reda, naravno za velik broj zemalja, kineski razvoj i napredak je nešto što ih brine. I svakako bismo se trebali pozabaviti i time. Moramo to otvoreno reći nije to samo natjecanje u civilnim namjenama, već i veliki, veliko sigurnosno pitanje uzevši u obzir izgradnju kineskih vojnih sposobnosti. Hvala zastupnik Bukner i zatvaram popis govornika za ovaj krug. Izvolite. Hvala pa pa mi smo kratko dotaknuli da postoji ipak problem ne samo sa nezakonitim e, preusmjeravanjem podataka, već i ovim legalnim komponentama preusmjeravanja podataka u civilnom području, dakle van ovog vojnog područja, postoji mnoštvo poduzeća koje zapravo za svoje usluge traže da se pristupi podatku. Evo, primjerice Google i mnogi drugi koji to tako rada. To se na neki način dotiče je ovog vojnog područja. Međutim, koliko je ozbiljna situacija, e, želim isto tako pokazati na primjeru Cambridge Analytica, koja je zapravo samo jedan mali dio podataka koje e, zapravo možemo preko 5G e, dobiti o svakoj pojedinačnoj osobi. Do sada preko stotinu izbora su kroz ovim primitivnim podacima utjecali na izbore u preko stotinu država u budućnosti o svakom u nas imat ćemo bezbroj podataka koji ne služe samo totalno dakle, nadzoru, već će moći utjecati i na e, e, mišljenje. A isto tako tu je prelaz prema ovom vojnom području, područje tajnih službi, isto tako tehnologija nadzora, sve ovo igra svoju ulogu. Ono što želim naglasiti da hitno doista moramo imati europsko zakonodavstvo u tom području koje će biti jako teško postići jer naši američki prijatelji će se svakako tome suprotstaviti. Nećemo moći ovo pitanje zaobići, a kada je riječ isto tako o vojnoj sigurnosti, to je izuzetno važno da to sve skupa prihvatimo i shvatimo. Thank you very much, members of the parliament. Hvala vam lijepo, Uh, Hvala vam što ste pokazali dakle, i političku i tehničku razinu razumijevanja. Uh, politička pitanja koja ste spomenuli su eto upravo ona za koja ste vi izabrani i koja sam očekivao. Možda se ne budem uspio pozabaviti sa svima, možda će biti malo, pre, malo više tehnokratski odgovor na neka od njih, ali nadam se da će vam pomoći u vašim razmatranjima. S drugim stvarima mogu biti jasan. A prvo, gospodin Mikser je to spomenuo, preporuka komisije, kada smo pokrenuli ovu raspravu koja sada dovodi do stvarnog kompleta alata koje ćemo ponuditi, nije ciljala ni na koju konkretnu zemlju ili pružitelju usluga. Ona je zapravo podrazumijevala sve zemlje i sve pružatelje usluga kako bi se pobrinuli da postoji integritet 5G mreže tijekom njihovog uvođenja diljem Europe. To je nešto što, oko čega moramo biti ozbiljni. Nije se radilo o tome samo da se pokušava izbjeg, izbjeći prozivanje, već e, o tome da smo morali inzistirati i provoditi vrlo visoku razinu sigurnosti, e, uključujući sve dionike u globalnom lancu, i europske, i kineske, i američke, i bilo gdje drugdje. Komisija par navrata jasno naznačila europsko gospodarstvo otvoreno, Spremni smo prihvaćati stvari, unutarnje tržište je spremno prihvatiti bilo koga, ali oni ne moraju ne samo pla, slijediti pravila, već i pravila i biti podložni reviziji i praćenju real time ukoliko smatramo da je to potrebno za bilo koje korištenje mreža na teritoriju Europske unije. To je prvi korak. Naravno, s obzirom da ovaj posao temeljimo na nacionalnim procenama rizika, ćemo doći do određenih teških zaključaka koje će države članice morati provesti ukoliko je dakle, neki rizik identificiran, moramo s njim pozabaviti i to ovaj komplet alata pokušava ponuditi, nadamo se na koordiniran, ujednačen način kako bi bile reakcije jednake u svim državama članicama. To je dakle određena razina profila rizika koji su nas zanimali. No što se tiče gospodina Petersa, i nekih drugih pitanja, vjerujem da ozbiljno se već duže vrijeme bavimo kibernetičkom sigurnosti. Najnovija manifestacije toga je zakon. Ali nešto čemu sve više polažemo pažnje, uloga državnih dionika. I zbog toga se otvaraju pitanja o konkretnim pružateljima usluga te njihovim vezama sa vladom, sa sigurnosno obavještajnim e, infrastrukturama pojedinih trećih zemalja i čak i to da li oprema može zadovoljiti vrlo visok standard, s obzirom na ono što je general spomenuo, dakle svakodnevno danas čak i 4G mreže se ažuriraju. Imamo software, pečeve i ažuriranja u samom sistemu što pružatelju daje jednu praktičnu, intimnu ulogu u funkcioniranju mreže i potencijalno time pruža još jednu liniju napada, a time ćemo se velike baviti s našim alatima i nadzorom sigurnosnim koji će trajati koliko god će trajati i ove mreže. Uloga državnih dionika zbog toga ili dionika <clears throat> koji prima instrukcije vlade kako bi proveo nešto što nije zakonito je nešto što moramo također uzeti u obzir u procjenama kibernetičke sigurnosti. Dakle, dobro je rečeno, ovo je političke naravi i, e, i dalje tvrdim da nacionalna sigurnost u krajnjoj liniji je nadležnost država članica. U potpunosti to poštujemo na način na koji stvari stoje. Ali tješi me što su države članice čvrsto zajednički surađivali i od samog početka, kao što se u vijeću pokazalo, tražila od Europske komisije da predvodi time. I vjerujem da ste u ovom smjeru želi ići. Kibernetička sigurnost nije samo sigurnosno pitanje. Žao mi ako to zbunjujuće. To je pitanje unutarnjeg tržišta. Ne možemo imati sigurno unutarnje tržište ukoliko nemamo visoku razinu kibernetičke sigurnosti. Dakle, pojedinac, građanin tako može imati povjerenje u svoje podatke na internetu ili način na koji ih se može pratiti. To su bile ključne stvari, se da ne idem previše detalje, ali pitanja su bila vrlo konkretna. Ironično je, kao što ste i sami rekli, da agencije za provođenje zakona imaju velike probleme s 5G mrežom. U prošlosti je stajalo da ako zakonodavne institucije nemaju pristupe tome, da to pokazuje koliko su sigurne mreže 5G, ali u prošlosti, tijekom 3G i 4G imali smo pravna sredstva za potpuno zakonito predusretanje ili pristup informacijama od strane nacionalnih agencija za provedbu zakona u zaštiti općeg javnog dobra. Mi trebamo nastaviti s takvim zahtjevom, ali sada zajednički moramo pronaći tehničke sposobnosti da bi to moglo profunkcionirati i u 5G okružju. I to je nešto na čemu radimo u javnom privatnom partnerstvu i našim kolegama iz glavne uprave Home i Europolom. To su dakle bile važne stvari koje sam želio komentirati. Što se tiče ravnoteže u Europskoj uniji, mogu naravno zastupnicima kroz tajništvo proslijediti neke informacije i, i popis instrumenta za financiranje. na prije svega 5G akcijski plan ima ambiciju da se 5G uvedu sve države članice prije 2025 što naravno znate da će u nekim državama članicama morati pomoći više nego drugima zbog geografskih razlika i razvoja. Već predlažemo uz sve snažnije istraživanje unutar tog novog partnerstva predlažemo novi e, instrument za povezivanje Europe CF2 e gdje 3 milijarde koristimo za povezivost, To bi trebalo biti upotrebljeno za uvođenje povezivosti osobito u onim regijama Europske unije koji malo zaostaju, u kojima je potrebna malo veća pomoć. Postoje druga ciljani instrumenti istraživanja inovacija, mali srednji poduzetnici, ali trebamo razmotriti i slabi razvijena područja. S obzirom da sam sudjelovao, e, posjetio nedavno neke srednje europske baltičke zemlje, moram reći da se nemaju čega sramiti. Neke od njih su tehnološki Eh, koristile najnaprednije mreže i sigurnosna postrojenja od svih zemalja u istočnim europskim zemljama. I mislim da je to vrlo dobro i već su same po sebi centri izvrsnosti i to ćemo iskoristiti u novim istraživačkim programima. Jednu stvar bih rekao na temelju komentara nekolicine eh, zastupnika. Europska unija ne zaostaje u 5G. Ako vjerujete toj propagandni, propagandi vjerovat ćete i svoje drugoj propagandi. Žao mi što sam tako otvoren, ali osobno to doživljavam s obzirom da sam odgovoran za 5G akcijski plan. Dakle, imamo dva glavna opskrbljivača koji su unutar tri najveća. Oni negdje između 35% svih patenata za 5G posjeduju. Gotovo posjeduju 50% onoga što bih nazvao ključnih patenata, dakle prijavljenih tehnologija. Nadalje, ako uzmemo samo četiri glavna operatera, bez da gledamo one jeftinije proizvođače, kao što je povjerenik Breton nedavno rekao, oni imaju 56% svih patenata. Dakle, što se tehnologije tiče, tu smo i dalje ćemo nastaviti u tom smjeru, dijelom zbog napora poduzeća, dijelom zbog istraživačkog napora koji Europska unija financira. Nadalje, što se tiče uvođenja, još ne postoji pravi 5G. Postoje neke marketinške obavijesti, ono što mi nazivamo 5G koji se temelji na 4G u Koreji, dakle vrlo brzi multimedija. Postoji u SAD-u vrlo brz fiksni bežični pristup kućama i to naziva 5G, ali to nije 5G. Neovisne 5G mreže će se pojaviti tek kada se standardi dovrše sljedeće godine. I zbog toga mi imamo mnogo realni, ambiciozniji plan da imamo puni, pravi 5G koji će se uvesti krajem ove godine kada se ta tehnologija stavi na raspolaganje s dovršetkom 2025. Ne dopustite da vam govore da zaostajemo, da smo izgubili utrku. Ne, nismo. Ambicija koju je povjerenik Breton izjavio je da u toj pol poziciji tehnološke prednosti želimo se pobrinuti da postanemo i snažni u smjeru razvoja 6G. Dakle, s obzirom na, to, na ovo naše vodstvo, možemo ga prenijeti u nove tehnologije. Žao mi ako sam bio predug, vjerojatno nisam odgovorio na sva pitanja, ali pokušat ću to učiniti kasnije i tajništvo mogu dati bilo kakve detalje što se tiče e, postojećih e, mogućnosti za financiranje, ali i onoga što planiramo unutar novog VFO-a. Hvala. General Sabinski. General Sabinski. E, ne bih želio ponavljati ono što je moj kolega već izrekao, jer Eh, mi to radimo zajednički i ono što sam ja u svom govoru istaknuo eh, vezano uz eh, sigurnosni i obrambeni sektor, vezano uz operacije, a isto tako i vezano uz države članice koje koriste 5G tehnologiju i sve implikacije koje će proisteći iz toga, što smo toga pripremili kroz dokumente i kako bismo se pripremili na kibernetičku sigurnost i 5G je povezivost, e, nudi povezivost između različitih usluga, a mnoštvo usluga će imati krajnji korisnici. Sama priroda mreže 5G izuzetno je kompleksna, to je umjetna inteligencija koja se može koristiti kroz 5G i ove mreže postaju na taj način opasniji, da tako kažem, nude daleko više mogućnosti da oni zli momci E, imaju svoje implikacije i utjecaj na naše građane. Zbog toga činimo jako puno. Ja bih želio naglasiti samo veznu e EU-net e, suradnja, zajednička izjava između Europske unije i NATO-a. Doista radimo, dosta na tom redovito se susrećemo sa kolegama iz NATO-a, a kad je riječ o svim dokumentima koji se tiču kibersigurnosti, gledamo što oni čine, oni pa gledaju što mi činimo i države članice se na isti način moraju e, pripremiti za kiber napade. A na razini časnika jedna razina, dakle obrazovanje, treninzi, a sve ono što je potrebno jest upravo Obrazovanje u tom segmentu izuzetno je važno jer sami djelatnici moraju shvatiti kako da se nose sa ovim e, ugrožavanjima, jer neki nisu možda ni svjesni da kroz sama sredstva koja imaju kod kuće, kroz e, usisavač e, ili koji ima mikrofon ili kameru kojoj se jednostavno može zlopotrijebiti i to mogu učiniti ovi zli momci za prikupljene informacije, za prikupljanje isto tako E, tih informacija, možda to nije tako važno, ako se to prikupe, jest, to je važno, jer to se može iskoristiti i zloupotrijebiti i isto tako uvjeriti neke druge ljude da se takve stvari mogu činiti. Dakle, što se tiče suradnje, e, to je već i danas susreli smo se NCA, dakle generalnim direktorom, agencijom Na je njihova inicijativa za 10, pripadnika koji su pripremljeni vojnici i koji se mogu baviti upravo e, kibernetičkom sigurnošću i odvraćanjem kibernetičkih napada. Moramo znati da ne govorimo o mrežnoj opremi. Sve internet stvari, sve ono što je povezano sa mrežom može se zloupotrijebiti e, i za neke svrhe. I upravo zato sam okvir se mora stvoriti kako bi se sve to skupa spriječili prije no što se zloupotrijebi. Puno vam hvala, hvala govornicima što su nam pojasnili e, situaciju. Gospodine Donahju, vjerojatno vam je malo neobično doći pred ovaj odbor, e, no to je bilo važno. Hvala isto tako i generalu Sabinskom. Dragi kolege, predlažem da nastavimo s radom. Sada ćemo razgovarati o sigurnosnoj situaciji u Iraku, te ćemo nešto reći o Europskoj savjetodavnoj misiji. Ispričavam se, malo se teško čujemo. Dakle, govorit ćemo o Europskoj misiji u Iraku. E, pozdravljam Stefana Tomata, direktora za integrirani pristup za sigurnost i mir e, Europske službe za vanjsko djelovanje, te pozdravljam general pukovnika Vinčenca Kopolu, zapovjednika za civilnih operacija. Hvala vam što ste danas došli. Dragi kolege, svi smo e, idlu zapratili nedavne događaje u Iraku, pogotovo ponovljene napade protiv američkih baza. Zatim je tu i ubojstvo iranskog generala Kasema Sulejmanija, a tu je i iranski odgovor protiv američkih e, meta i njihovih saveznika u Asadu i Erbilu. Čini se da je Irak postao ponovno bojno polje u ovoj novoj epizodi američko-iranskog sukoba. Taj sukob doživio je značajni preokret zbog ubojstva Sulejmanija koji je doveo do značajne eskalacije napetosti između SAD-a i Irana. Sada se zapravo sve događa u Iraku. Međutim, europske snage dio su različitih koalicija u sklopu NATO-a i koalicije protiv Daesha, a dio su isto tako dio su isto tako savjetodavne misije EUAM e Irak i i njihovo prisutno, njihovo prisustvo u Iraku nas brine. E, ova kriza bi e, mogla Eh, ugroziti napore u borbi protiv islamske države u Iraku i Siriji, a ti napori već su ugroženi od najave povlačenja američkih postrojbi i mm, turske ofenzive protiv Kurda na sjeveroistoku Sirije. Ehm, gospodine Tomat, eh, postavljamo si zapravo pitanje u kakvim uvjetima se odvija misija e, Europske unije u Iraku. Prije nego što predajem, predam riječ e, našim stručnjacima, htjela bih reći da mi je e, žao što niti novi, niti bivši voditelj, odnosno šef eu Ama EMA Irak nije s nama. a bilo bi dobro da takve osobe koje su zadužene za provedbu zajedničke sigurnosne i obrambene politike da redovito dođu. Radi se o demokratskom nadzoru djelovanja Europske unije od strane demokratski izabranog parlamenta. Bila bih vam zahvalna da ta, tu poruku prenesete tako da se zna da ovaj odbor e, želi ugostiti e, takve dužnosnike. Sada predajem riječ gospodinu Stefanu Tomatu. Hvala, puno vam hvala gospođo predsjedavajuća, hvala svima što ste mi dali ovu mogućnost. U svojoj prezentaciji ja ću se usredotočiti na elemente koji se u strateškom pogledu revizije E, tiču i same emisije, a isto tako što se ocrtava e, iz prošlosti i budućih e, kretanja, te isto tako će dakle, nam predstaviti misiju i isto tako osobe koje su uključene u to. Situacija u Iraku koju sada možemo vidjeti nije to iznenađenje, mm, s obzirom da smo imali i prije toga poteškoće koje su se pojavljivale, koje ste spomenule, vidjeli smo e, proteste širokih razmjera koji su se pretvorili u jedan e, političku dimenziju, a i sam politički sustav, e, kao što znate, premijer je dao ostavku u studenom 2019. godine. Što znači da je situacija vrlo e, složena, kompleksna, a isto tako što je imala utjecaja u konačnici i na samu misiju. Misija koja je započeta u listopadu 2017. godine na traženje iračkih vlasti i gdje je zapravo postao interese da se pogleda i sagleda mogućnost reforma sigurnosnog sustava kroz strateško savjetovanje. Države članice u to vrijeme su procijenili da tu postoji mogućnost za takvu nazočnost, ali situacija se promijenila od tada i kroz ove godine. Nekoliko elemenata mm, imali su utjecaj na e, sva naše Nastojena je koje smo imali, dakle, tu je trebalo da se e, postavi vlada u Iraku, a isto tako e, nedostatak SSR-a i istovremeno moramo prihvatiti činjenicu da postoje neki drugi sudionici sa svojim snagama koji isto tako čine još jednu dodatnu kompleksnost ove cijele situacije. Sama misija suočena je sa ovom kompleksnom situacijom u Iraku i izuzetno teška situacija u odnosu sa iračkim vlastima, a trebala se prilagoditi e, upravo takvoj novonastaloj situaciji. S obzirom da je i SSR e, proces e, završen, a isto tako i s obzirom na koordinaciju, suradnja sa međunarodnim igračima u tom pogledu e, jest učinjena. Sada smo suočeni sa pitanjem što učiniti kroz stratešku reviziju i naša procjena je da upravo sada trenutak kada naša nazočnost je još više potrebna. E, prije svega u ovim godinama misija je uspjela uspostaviti mrežu E, suradnje i s obzirom da je Europska unija u tom pogledu vrlo pouzdan partner, dakle Europska unija ima jednu drugačiju e, dakle ulogu i zadaću od onoga što očekuje irska strana. Europska unija jest u jedinstvenoj ulozi da bude neutralni posrednik e, sa drugim dionicima i to je jako važno naglasiti u samoj e, situaciji. EUM je i jedna od e, tih karika u ovom lancu. Nazočnost eum a je važna i kad je o stabilnosti samog Iraka, nazočnost uočljiva nazočnost sigurnosnih misija u ovom području daje jasnu poruku e, drugoj strani, a kad je reč o ukupnom angažmanu na tlu Iraka. Sve u svemu, e, dakle, zaključci koje smo imali sa državnim članicama, a svakako promjena koje ćemo moći vidjeti i koje se događaju i koje su u tijeku, a Irak u ovom slučaju je mjesto gdje zapravo druge regionalne dinamike se odvijaju. A svakako treba osigurati našu nazočnost kako bismo zajamčili budućnost na sadašnjoj razini sigurnosti i stabilnosti u državi. Evo, time bih završio svoj dio izlaganja. Hvala predsjednice, hvala isto tako i članovima odbora, isto tako i zastupnicima u Europskom parlamentu. Dozvolite da ne ponavljam ono što je rečeno, a to je sigurnosna situacija u Iraku nakon ubijanja generala Sulmana. Ali želim odmah istaknuti, evo vam Irak nastavlja svoje operacije, pa čak i pod lošim uvjetima u sigurnosnom smislu e, unutarnja nestabilnost u Iraku E, iziskuje reformu institucija i treba isto tako doneti sigurnost svojim građanima. To je dugoročni cilj koji Europske unije prati, a isto tako i naša misija prati ovaj cilj. E, želim istaknuti jednu važnu točku da, da sam imenovani e, dakle i susret sa iričkim veleposlanikom prije nekoliko dana Veleposlanik je jasno razlikovao između stranih e, trupa koje prema parlamentarnoj rezoluciji treba napustiti zemlju i, i razliku sprem EU-ama. I to je nešto što želim jasno naglasiti Dakle, ovo je prepoznato kao jedan drugi elementi druge snage. Evo vam, Irak je neizvršni e, misija za upravljanje u krizama i isto tako na tragu CFSP-a koje daje strateške savjete e, dakle, drugoj strani u Iraku, te isto tako se bavi reformama u sigurnosnom sektoru, te isto tako analizira e, regionalno i na razini okruga same naprijed. Dakle, ne pruža nikakvu opremu, niti daje bilo kakve e, dakle, instruktivne potpore, ali usko koordinira dakle sa svim partnerima koji su zainteresirani za ovakvu suradnju, surađuje s njima. Misija je osnovana u listopadu 2017. godine, to je do sada najmlađa e, misija koja e, da evam Irak e, bude u cijelosti naznačena isto tako i u idućih nekoliko mjeseci bude u Senafičkoj Republici. Irak je svoju nazočnost e, izgradio u vrlo kratkom vremenu, naravno nastavit će rasti, s obzirom da misija je podvrgnuta jednoj snažnoj restrukturiranju e, povećanjem kapaciteta i kad je riječ isto tako e, uz naravno naglasak na ono što nam mandat daje kao mogućnost. Konsolidacija svoje nazočnost kao ključni e, partner u Iraku a daje savjete na različitim e, razinama od e, Ministarstva unutarnjih poslova pa sve do sigurnosnih službi, isto tako dosljedna implementacija svih iračkih strategija. Misija je također ispomagala kada je riječ o implementaciji samih strategija sigurnosne naravi, protiterorističko djelovanje, te isto tako i ostale strategije koje se bave organiziranim kriminalom. Savjet isto tako i e, sigurnosnim aspektima u policijskim snagama, te isto tako i e, e, humanim resursima, organizacija samih snaga, upravljanje granicama koje su uključeni bili i Frontex u Vršavi. Dakle, u mnogim poljima djelujemo doista kao misija. Misija usko i blisko surađuje E, sa EU izaslanstvom kako bi upravo potpomogla sva stremljenja Evropske unije i svih državčanica koje su nazočne na teritoriju Iraka. Sve ovo da bi se e, reformiralo civilna zaštita, isto tako i potpomoglo sve aktivnosti Evropske unije u tom području. E, glavne aktivnosti na samom tlu su sljedeći Evo vam Irak eh, podupire dugoročne procese, ali isto tako želim naglasiti neka postignuća koja su ostvorene nakon e, što su sigurnosne snage e, pokazale da nisu u mogućnosti suzbiti javne proteste. Mi smo održali seminar o e, dakle uspostavljanje ravnoteže između ljudskih prava i protesta dana europska perspektiva kad je reč o dakle srazmjernosti odgovora misija jest izgradila isto tako i sudjelovala u izgradnji novog zakona o policiji. E, također i platforme za društvene platforme, te isto tako regionalni pristup, e, pospješivanje dijaloga između raznih organizacije etničkih i ostalih manjina, te isto tako između pravosuđa i organa. E, samo nastojanje vezano uz kulturnu baštinu i zaštite kulturne baštine je također jedna od tema kao dio suradnje sa Ujedinim narodima Interpolom, a isto tako i financiranje e, dakle svih onih stranih boraca. Također smo isto tako uspostavili suradnju između upravljanih agencija koje se bave upravljanjem na granicama Iraku suradnja sa Frontexom koja je u tom kontekstu izgrađena. Sada bih e, Želio preći na temu reforme iračkog sigurnosnog sustava. To će biti jedan od velikih izazova. Evo vam aktivnosti i mm, ugrožene su kroz e, pogoršanu sigurnosnu situaciju, a treba isto tako uspostaviti one sigurnosne mjere koje su potrebne, o kojima ću Malo kasnije nešto reći, dakle smanjiti e, isto tako i broj pripadnika same misije. Politički e, isto tako e, ostavka krajem studenog iračkog premijera obvezala je misiju da se stvore nove dakle veze na, zasnovane na međusobnoj isto tako povjerenju i suradnji prije svega u sigurnosnom području. EOM koji je postavio određene prioritete i misija je morala osigurati samu e, dakle, potporu koja ide prema lokalnim strukturama. Nastavit ćemo davati savjete prije svega kad je riječ e, o isto tako u policijskim snagama kad je riječ o poštivanju ljudskih prava promovirati učinkovitije e, dakle mehanizme civilne zaštite kao takve. E, je isto tako temi kad je reč o civilnom društvu pronaći načine, fokusirati se upravo na potrebe građana Irana, da ta suradnja bude što učinkovitije. Naravno, izazovi u isto situacija fragmentirano u Iraku e, zbog fragmentiranosti samih snaga, a koje su u borbi sa Daeshom bile uključene, a svakako to je izuzetno e, konfliktno osjetljivo e, pitanje i sve ovo treba ukrenuti prema pozitivnom razvoju. Nakon činjenica koje su se dogodili početkom siječnja. Misija je nazočne 20 od 60 osoba, e, svi oni koji su napustili zemlju zbog dakle novogodišnjih eh, praznika odgodili su svoj povratak komisije sve do svibnja i oni će se početi vraćati u trenutku kada ću ja biti u Raku od ponedjeljka, vidjeti na licu mjesta kakva je situacija, da vidimo, da se ponovno angažiramo, da ponovno e, dozvolimo nekim pripadnicima misije da se vrate u zemlju, te isto tako, moram uzgled e, kazati, imat ću mogućnost e, da se susretnem i sa Ministarstvom unutarnjih poslova, zamoliti ga za pomoć u ovim nekim segmentima koji se tiču same sigurnosti misije. Ta misija u jednom trenutku nije bila u mogućnosti putovati izvan svoje baze. Imamo dvije baze u Iraku i to u jednom hotelu u nekad u zelenoj zoni, a jedna u crvenoj zoni i čini se da imamo ove dvije lokacije dozvoljava da na neki način e, manevriramo sa e, osobljem s obzirom na e, sigurnosnu situaciju u nekadašnjoj zelenoj zoni koja je bliže E, veleposlanstvu SAD-a spram ove crvene zone. Misija sada može putovati izvan ovih dviju lokacije samo za operativne zadatke, ograničeno je kretanje kako bi se došlo do ministarstva unutarnjih poslova gdje imamo zajednički operativni centar, zgrada koja nam je dodijeljena i koja je isto tako uređena od strane misije. To je naša baza u ministarstvu unutarnjih poslova u kojem se održavaju e, dakle savjetodavni sastanci. Bilo da je riječ o djelatnicima ministarstva unutarnjih poslova ili je riječ o susretu sa međunarodnim ili domaćim snagama, situacija je sada stabilna, nikada nismo napadnuti se do sada, nikakvih napada nije bilo, i isto tako ni blizu naših spomenutih lokacija situacija je stabilna. Naravno, imamo demonstracije, međutim ni na koji način ne utječu na našu nazočnost na e, iračkom tlu usprkos tome što je naše kretanje ograničeno. Vjerujem da nakon ponedjeljka i sastanka u Ministarstvu unutarnjih poslova ćemo ponovno početi razmatrati neke mjere koje smo uveli i vidjeti što možemo učiniti u bliskoj budućnosti. Ne vjerujem da će se misija u cijelosti vratiti, ali možemo povećati našu nazočnost upravo kroz ove spomenute korake, bit ćemo u mogućnosti ojačati našu nazočnost i naš dakle, potpora koju dajemo u lokalnoj zajednici. Hvala vam lijepo. Hvala, predlažem da prijeđemo na postavljanje pitanja. Zeleni e, će početi, gospođa Nojman je prva. Hvala. Gospodine Tomati, e, gospodine Kopola, imam nekoliko pitanja. Rekli ste e, da je misija povećana, ima dakle od prije godinu dana se povećao broj prisutnih osoba za 500 osoba. E, rekli ste da je ova misija vezana uz e, reformu sigurnosti, a istovremeno da se ubijaju e, mirni prosvjeditelji četiri mjesta, mjeseca bez nepristrane istrage, a isto tako Europska unija to traži kakvog smisla onda to ima da educiramo, osposobljavamo policiju ako imamo PMF i e, iranske paravojne e, postrojbe koje uništavaju naše napore. Isto tako, e, prosvjednici e, pozivaju Europsku uniju koju doživljavaju E, koju doživljavaju kao nepristranog aktera da olakša e, dijalog s prosvjednicima. Nisam vidjela nikakvu reakciju, a u siječnju znamo da se dogorilo u ubojstvu Soleimanija u Iraku i postrojbe NATO-a e, i druge postrojbe su se našle u dosta nesigurnoj situaciji. Pita se jesu li dalje dobrodošli. E, iransko prisustvo je ojačano u Iraku i mislim da je jako bitno da e, Europska unija e, pojača svoje napore u civilnom smislu i u drugom smislu. Pa me zanima, jeste li uzeli u obzir recentne događaje i što mislite kako treba promijeniti mandat kako bismo e, donijeli na terenu značajnu e, promjenu. I ako ne možemo uvjeriti države članice da promjene mandat, ima li smisla nastaviti sa 60 ljudi s obzirom na izazove s kojima se ta zemlja susreće? Hvala u ime EPP-a Mihael Galer. Hvala. Moje pitanje ide u sličnom smjeru s obzirom na podjele na šite i sunite u iranskom društvu i s obzirom da bilo kakva reforma sigurnosnog sektora se treba zamisliti na način da cijela populacija doživljava sigurnosne snage kao svoje, a to vjerojatno podrazumijeva minimalne kvote velikih manjina možda u omjeru 60 40 u korist šita. Je li to dio našeg e, mandata za reformu, dakle da ih uvjerimo da kako bismo zajednički izgrad, da bi zajednički se izgradila država, to znači da osjetljivi sektori poput sigurnosnih snaga ili policije i drugi sektori moraju isto tako uzimati u obzir i sastav stanovništva. Veleposlanik nam je rekao da naša civilna misija nije pogođena, nije ugrožena, to je dobro. Jeste li iskoristili tu e, priliku da pojasnite sljedeće. Dakle, je li jasno da će vlada napokon e, pratiti preporuku parlamenta i znači li da najavljeno povlačenje Amerikanaca je nešto što je ta poruka prenesena našim vojnicima i kakvo, kakvo je stanje u, u sadašnjem trenutku kad je riječ o kurdskom dijelu, imamo ljude u Erbilu, pretpostavljam da je tamo nešto lakše raditi s vlastima zato što su uglavnom miroljubivi i nemaju taj problem dviju odvojenih e, zajednica koje su neprijateljski nastrojene. Hvala, gospodin Kristos. Hvala. Imam nekoliko pitanja jer pokušavam shvatiti što se događa u Iraku. Jer što Irak više tone, a isto se događa i sa Sirijom, e, to je prisutni problem izbjeglica i to se reflektira na Europsku uniju. Moje prvo pitanje povezano je s činjenicom, sljedećom činjenicom. Prema mojim saznanjima, Irak je drugi najveći izvoznik nafte među članicama OPEC-a. 5 milijuna barela dnevno izvozi, što je ogromna količina. I puno je novca povezano s time. Kako objašnjavate činjenicu da da su Iračani tako siromašni jer je tu puno prihoda. Je li to stvar korupcije vlade ili multinacionalne korporacije su za to odgovorne? Koje je vaše mišljenje? Moje drugo pitanje je sljedeće. Što će se dogoditi s Irakom? Jer naravno, postoje napetosti između Irana i SAD-a E, šiiti su najjači u vojsci i u paravojnim postrojbama, ali i u civilnim tijelima, ali na temelju onoga što se događalo zadnjih mjeseci i na temelju um, onog članka, današnjeg članka u Financial Timesu došlo do širenja u, prema Basri i čini se da društvo u uh, Iraku ne želi nikakvu vezu uh, sa političkim sustavom i tu su to antagonizam šita i sunita. Ti prosvjednici koje guši vlada, odnosno Vladine snage i puno ljudi je tu ubijeno. Where is uh, what i što je sa e, europskom vojnom prisutnošću? Jesu li se prebacili u Kuvajt e, radi sigurnosti? Možete li nam dati informacije o tome? Merci, e, Chris Peters. Hvala, Chris Peters. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Hvala i govornicima na informacijama koje su podijelili s nama. Jučer smo imali priliku razgovarati s gospodinom Stoltenbergom iz NATO-a jedno od vrlo zanimljivih pitanja odnosilo se na što je s najavom SAD-a o tome da će NATO biti uključeniji na Bliskom istoku. Odgovor je bio, ne mogu odgovoriti na to jer e, sudjelujemo u brojnim razgovorima, ali je moguće da će NATO činiti više nego u prošlosti. Ne samo u vojnom smislu, nego će se uključivati u druga pitanja. Moje prvo pitanje je sljedeće. Imate li i vi te informacije? A drugo pitanje je, ako imate, e, šteta bi bilo da nemate. Znači, ako ih imate, ali i ako nemate informacije, što mislite o toj činjenici? I treće, koji će biti utjecaj onoga što čini Europska unija sada kada se NATO više uključio? Hvala. Hvala. Gospodin Ber u ime IDEA. Moje pitanje želim uputiti generalu Kopolu. Hvala vam na vašem kratkom obraćanju. Tri kratka pitanja koja bih eh, želio uputiti. Možete li potvrditi da je se u takozvanom stand-by modu i drugo, koje su posebne sigurnosne mjere ukoliko o tome možete progovoriti ili eh, imate li i neko drugo osoblje koja vam stoji na raspolaganju s obzirom na trenutak u kojem se nalazimo. E, vidite li razlike u razgovorima sa vašim iračkim partnerima, a kad je riječ o eto, shvaćanju Europske unije i SAD-a u novom kontekstu? Gospodin Papajdakis. Hvala. Govorit ću grčki. Što se tiče dakle ne samo Iraka, e, možemo isto tako i Sirija i Libija, riječ je o višegodišnjim konfliktima, a isto tako intervencija, okupacija, bombardiranje, onda sukobi između različitih grupacija, a sada moramo donijeti određene zaključke e, zbog e, postupanja SAD, Europske unije i NATO kao takvih e, ključ samog razvoja tiče se zapravo prestanka okupacije. Ova okupacija je dovela do sadašnje situacije u Iraku. A kome to uopće koristi? Ako se ova okupacija završi, odnosno ako se dogodi drugačiji razvoj situacije. Kako stvari stoje sa kontrolom oružanih snaga? Tko će, tko u ovom trenutku kontrolira, tko i rukovodi ovim oružanim snagama? Dakle, trebamo tu razmišljati i o potencijalnom sukobu sa Iranom. Svakako spomenuti narodne snage koje se namjerava integrirati u oružane snage i koje trebaju biti dijelom e, dakle vojnih e, akcija i vojnih planova. Merci e, pour Renew Europe. Hvala. Oma Smat u ime Renewa. Well, thank you. Mm. I guess one of concerning Iraq, which was... Uh, ono što se događa u, Iraku utječe na našu sigurnost. Jedan aspekt toga vezan je uz Daesh. I to je očito. I zbog e, ranih događaja tijekom ove godine, borba protiv ISIS-a na teritoriju Iraka, a to je povezano i s događanjima u Siriji, Dakle, doći će do slabljenja. U tom smislu me zanima kako vi vidite sada dodatne e, danje antiterorističke aktivnosti u Iraku, postoje međunarodne snage i europske snage i zanima me koliko su naštetili događaj koji su se dogodili ranije ove godine i koje su moguće posljedice u bliskoj budućnosti, a isto tako i u strateškom smislu. Hvala, gospođa Skitedel, predsjednica delegacije za odnose s Irakom. Upravo ste nam se pridružili. Želite li se javiti za riječ? Hvala. Ispričavam se što sam zakasnila. Bila sam u odboru za, za zapošljavanje gdje se predstavljalo moje E, izvješće. Nažalost, došlo je do kolizije u dnevnim redovima. Hvala što ste me pozvali i e, hvala gospođo Loazo na pozivu. očito ne trebam držati slušalice dok govorim. Očito je da smo u jako važnoj fazi i ono što bih htjela reći, moja ključna poruka za odbor sede je sljedeća. Eh, irački parlament je donio rezoluciju uz potporu prije svega šitskih zastupnika. Eh, oni u toj rezoluciji traže eh, izbacivanje stranih snaga i to je negativno. Znači, tu bi se izbacili svi međunarodni akteri koji su dio koalicije koju vodi SAD protiv islamista. Kao što vjerojatno znate, Švedska je jedna od zemalja koje ima vojno osoblje raspoređeno u Iraku. Švedska operacija ima otprilike 700 um, um, osoba koji uh, sudjeluju u obuci za borbu protiv Daesha. Uh, ta operacija nije završena. Uh, oni se nalaze u kampu Tađi 30 km od e, Bagdada, više puta su napadnuti nakon e, ubojstva generala e, Sulejmanija. I rekli su da se radi o drugim grupama, a ne Iranskoj revolucionarnoj gardi. Ne kažem da će povlačenje snaga iz Iraka dovesti do jače dominacije iranskih paravojnih snaga u Iraku. Te konfrontacija koje su doveli, koji su nastali nakon pojave ISIS-a i to je nešto što prijeti e, suverenitetu Irana. Ne mogu dovoljno naglasiti pozitivne posljedice rezultata koje, su koje je do sad e, postigla Europska unija u svojoj misiji u području reforme civilnog e, sektora u Iraku. Osim toga, uvjeti na terenu su sve opasni. Europska unija i države članice moraju i dalje pružati potporu i pomoć e, sigurnosnim snagama Iraka te e, djelovanju vlade. E, samo državne institucije koje mogu konsolidirati stabilizaciju, pokrenuti razvoj te spriječiti obnovu sukoba, tek tada će ta država moći prijeći na punu demokraciju. I na kraju bih htjela reći da Europski parlament, odnosno njegova delegacija za odnose s Irakom, u suradnji s relevantnim odborima će i nadalje izbliza pratiti kretanje, odnosno promjene u sigurnosnoj situaciji. Veselim se suradnji s ovim odborom i u tom smislu pozivam kolege na sastanak koji će se održati 23.1. zajedno sa zajedno sa e, sastankom predstavnika i predstavnika Irana i Arapskog poluotoka. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Tomat i general pukovnik Kopola. Izvolite. Hvala. Puno vam hvala na postavljenim pitanjima. Očito je da su neka pitanja jako široka i nadlaze našu nadležnost, ali htio bih iznijeti neke primjedbe vezane uz neke komentare. Jedno pitanje je bilo E, kakva je percepcija javnosti o EUAM-u, e odnosno e, što je sa reakcijom iračke vlade prema prosvjednicima. Dakle, mi djelujemo na strateškoj razini, na savjetodavnoj razini. Mi podupiremo pridržavanje načela ljudskih prava u Iraku tako e, mi nemamo operativni mandat, ali naša vizija je da misija na strateškoj razini je prisutna u okviru sigurnosnog sektora Iraka. Dakle, naša prisutnost tamo nam omogućuje da vidimo stanje stvari. I Isto tako, tu su elementi predustrožnosti i nadzora. Nismo uključeni u same reakcije, ali sama prisutnost misije može biti faktor um, koji utječe na oprezan odgovor iračkih snaga, iračkih snaga. Zatim drugo pitanje se odnosilo na našu sposobnost da ostvarimo mandat s obzirom na napetosti i na zbunjujuću situaciju. Strateški pregled koji smo predstavili govori da želimo raditi na temama koje, su na, koje strateški utječu na sposobnost sigurnosnih snaga da djeluju učinkovitije. Primjerice, možemo, e, možemo inzistirati na um, upravljanju granicama i naglasak je na borbu protiv terorizma vode se i razgovori primjerice o daljem razvoju elementa ljudskih potencijala, odnosno upravljanja ljudskim potencijalima. Možete si postaviti pitanje koja je svrha toga. Taj element primjerice u kontekstu borbe protiv korupcije, ali i u smislu identificiranja različitih snaga. E, isto tako neki su rekli, su govorili o problemu pristupa e, koliko možemo utjecati na Iračane. Naš pristup je ograničen, ali se pokušavamo sredotočiti na teme koje će za njih postati relevantne u budućnosti. Možemo reći primjerice da da borba protiv nasilnog ekstremizma, koje ste spomenuli, je područje na kojem više možemo raditi s njima i tu postoji interes za našu suradnju. I to smo naveli u strateškom pregledu. Vi ste spomenuli i Erbil. To je još jedan aspekt o kojem razmišljamo. Trebamo razmišljati o mogućnosti da proširimo svoje djelovanje, otvorimo ured, uredi tamo Mislim da bismo bili lokalno bolje prihvaćeni. E, to je nešto što bi utjecalo na imidž Europske unije i suradnju Europske unije s nacionalnim vladam e, vlastima. Dakle, tu postoji prilika. Kad je reč o nato misija surađuje s nato e, postoji koordinacija s nato misijom u Iraku i to je jedan od elemenata koji su jako važni, jer ova operacija e, se odnosi na različite elemente poput transparentnosti i odgovornosti, a ti elementi su važni da se poveća kapacitet iračke vojske. I na posljedku, ako mi dopustite, htio bih e, se kratko osvrnuti na jednu temu koju je spomenuo Um, ENCO, a to je zaštita kulturne baštine. Čini se da je to nešto nevažno, ali mislimo da to je relevantno. Ovo je prva misija koja uh, u svom mandatu ima i taj aspekt, a to je drugi ili treći izvor financiranja terorističkih skupina. Ali isto tako to je važno i u smislu medijacije. Jedan uh, interesantan Eh, element jer da su Iračani eh, podijeljeni po puno osnova, vjerskoj i drugim osnovama, ali svi su uvjereni da su dio kulture eh, starog Babilona, Asirije i tako dalje. Dakle, kulturno nasljeđena baština je nešto što smanjuje podjele u tom društvu. I ovo je doista specifična i na neki način manje važna tema e, kojom se bavi naša misija, ali može stvarati jače veze unutar zajednice. Hvala. Thank you. Hvala Stefano. E, u potpunosti se slažem s onim što je Stefan rekao, nema sumnje u tome. Pokušao bih sada biti malo e, bliski pitanjima koje su mi na pitanju s početka. Može li misija sa 60, počela je sa 30 osoba, promijeniti dramatično sigurnosni sektor i reformu toga u Iraku? Ne. Danas, niti sutra, niti preksutra. Ne može. To je istina. Ali mi smo tamo, ondje smo u Ministarstvu unutarnjih poslova, nastavljamo svoju poruku prenositi i naganjati osobe s vrha menadžmenta kako bismo im prenijeli svoju poruku. A to je zbog toga što imamo mandat, a to je pružanje savjeta na strateškoj razini. U zemlji gdje su sigurnosne snage 6000 ljudi, ako se pita gdje su i tko su, nitko ne zna, jer nema sposobnosti upravljanja kontrola ljudskim resursima. SAD s druge strane provodi projekt, bazu podataka, složen je jedan veliki sustav za upravljanje ljudskim potencijalima i oni nude platiti taj sistem, ali i račani u tom trenutku nisu mogli to, time upravljati jer je vrlo složeno. Tako da zajedno sa SAD-om, to je jedan bilateralni pristup, neko je pisao, pitao oko EU, SAD, suradnje na terenu. To je projekt dakle, kojem zajedno radimo, pokušavamo dakle, koristiti tehničke kapacitete SAD s potrebama lokalne policije. NATO Imamo koordinaciju s NATO-om i sa koalicijom i sa svim drugim, kao što uvijek činimo gdje god imali presustva Europske unije. Uvijek koordiniramo se sa svima, nije nužno se svi koordiniraju s nama, ali to je druga priča. Dakle, hoćemo li nešto promijeniti sutra? Ne. <clears throat> Ali moramo insistirati na tome da ondje ostanemo. Bilo nas je 13, Došlo nas je do 60. Vjerojatno ćemo uspjeti dobiti više osoblja, veći mandat i države članice će shvatiti što je namjera u Iraku i koje će ondje biti potrebe. Zbog toga imamo te strateške revizije i neprestano se prilagođavamo situaciji. Vrlo smo bili angažirani u problem politiske kontrola demonstracija i problemima naravno u siječnju i morali smo jednostavno fizički prestati sa kontaktom s njima, što sad nastavljamo sa smanjenim prisustvom na terenu, no to je moja osobna odgovornost. Hoću li opozvati svih 60 ili recimo 40 ljudi trenutno i reći vratite se u Irak? Mogu to učiniti, ali prije toga želim otići ondje na terenu misiji kako bih vidio što je. Jer u oni su ti koji su na terenu. i ostajem u Briselu kako bismo razumjeli što treba raditi. Ali moramo ondje ostati. Nema načina da se to ne dogodi. Počeli smo prije dvije godine sa ne toliko ambicioznim mandatom, to je u redu, to je normalno. Prerazmotrili smo mandat, povećali svoje prisutstvo, vjerojatno ćemo nastaviti u tom smjeru. I možda s vremenom ćemo imati više resursa i veći mandat. na to su stvari koje moramo s vremenom razmotriti. Činjenica da smo već obišli zemlju cijelo, posjetili sve regije, ne samo Erbil, e, razgovarali smo i sa policijskim, lokalnim policijskim e, dužnosnicima i svi su tražili veću podršku. Sada moramo negdje početi. PSC je bio za nas dobra mogućnost u Erbilu. Vidjet ćemo gdje i kada ćemo se moći proširiti na Erbil, a tada ćemo i dalje razmatrati kao što smo i za druge misije, evo vam Ukrajina i tako dalje, na četiri lokacije imamo. Na kraju se u jednom procesu evolucije, no pristupamo tome na jedan proaktivan način. Način na koji mi tumačimo svoj mandat je uvijek, nam uvijek daje mogućnost da se prilagodimo situaciji i da koncentriramo ne znatne resurse, ali na ona područja koja smatramo da možemo nešto više ondje ostvariti. Ako mislimo da u nekom području, ne znam, borba protiv terorizma primjerice, da nešto ne možemo učiniti znatnije, usredotočit ćemo se na druge stvari. I uvjeravam vas da dajemo sve od sebe, da trebamo biti iskreni, imamo 60 ljudi na terenu, tih 60 nisu svi savjetnici, to je cijelokupna misija. Uz dakle logističku podršku, sigurnost, komunikacije, svi zajedno, kompjuteraši, svi. 60 sve skupa. Dakle, u potpunosti Dakle, postoji odgovor na ovo pitanje, a to je što želimo postići. Koji je mandat, koja je razina ambicije Europske unije u Iraku? I u skladu s time mogu vam tada reći trebamo 60, 600, 6000, 60.000, ne znam koliko. Ali Irak nije na zemlja. Nije na zemlja i tu moramo uzeti u obzir da ukoliko želimo raditi u Bagdadu, i možda sutra proširiti se i angažirati se više i veću, veće prisutstvo, veću vidljivost dobiti, treba će nam za to više resursa. Države članice su već se potrudile na temelju strateških revizija i preporuka učiniti što mogu. Mi ćemo nastaviti raditi na tome, ali ne treba očekivati nešto revolucionarno sutra što se tiče određivanja našeg mandata. No, uvjeravam vas da nismo ondje sjedeći na prstima, daljemo, dajemo sve od sebe sa resursima koje imamo na raspolaganju i naravno s obzirom na trenutnu sigurnosnu situaciju. Dakle, Ministarstvo unutarnjih poslova također ne postoji tu svega godinu dana, a one su naš glavni pandan s kojim surađujemo. A sada imamo ljudi iz policije tako da bi barem trebalo biti lakšim razumjeti o čemu točno govorimo. Hvala. Moje samo pitanje bilo zanimalo me da li doživljavate to dijelom svog e, zadatka da sigurnosne snage u svojoj reformi postoji jedan integrirajući faktor između dvije glavne sunitske šiitske populacije. U drugim zemljama to je bio jedno to je bila jedna od glavnih priča, dakle da se okupi e, raspodijeljene sukobljene grupacije te ih integrirati u jednu policijsku snagu. Da li je to sastavni dio mandata ili filozofije e, nas na terenu ondje ili prihvaćamo da se primjerice izgrađuje samo šiitska policijska snaga. Kako doista izgleda ta situacija? Dakle, znate li kako izgleda sastav zaposlenika u drugim ministarstvima? Ne, ne, ne znam zapravo, ne mogu vam tu reći. Osim sasvim općenito. Ali, da li je izgradnja policije snažne faktor jedinstva? Odgovor je da. Da li je to pristup od ozdu prema dolje ili obratno? To moramo još raspraviti. Možemo li dakle to nametnuti od ozgo? Ne, ne možemo. Možemo li zajedno s lokalnim tijelima vlasti u Bagdadu i van Bagdada upravljati time, okupiti ih sve oko istog stola, raspraviti ista operativna pitanja, ne politička, operativna, pokušati pronaći zajednička rješenja između profesionalaca koji moraju jednostavno baratati sigurnošću u pojedinim dijelovima zemlje, izgraditi zajednicu policijsku koja će sa 20, 30, 40 godina ili za dvije godine, tko zna, koja će imati znatan utjecaj što se tiče jedinstva, mislim da da. Možemo učiniti nešto, ali moramo nastaviti s angažmanom ondje. Kao što sam prije rekao, imam iskustvo iz Bosne, drugačije je to, ali u krajnjoj liniji imamo, mi smo također tri glavne etničke skupine i 15 različitih političkih snaga. Ne kažem dakle da situacija u Iraku gora nego što je bila u Bosni, iako je što se sigurnosti Bosna bila sasvim druga priča, ali promjene koje smo uspjeli provesti započeli smo dakle s pristupom od prema dolje, nametnuli stvari, nije išlo, ali od ozgo prema gore dobili smo znatne rezultate. Savršene, ne dobre, da. Možemo li primijeniti sličnu strategiju dugoročno gledana? u zemlji poput Iraka možemo pokušati. Madame Neumann. Gospodin Neumann. Hvala puno na sveobuhvatnim izvještajima. E, samo od mojih pitanja jedno nije odgovoreno možda, a to se tiče dijaloga sa prosvjednicima. Znam da to nije nužno, striktno govoreći u vašem mandatu, no imate bliske kontakte s delegacijama i to svakako utjece na rad Ministarstva unutarnjih poslova jer kroz par mjeseci ćemo imati ponovno možda situaciju gdje će se koristiti suzavac i medici protiv prosvjednika tijekom vašeg pokušaja suradnje s policijom. Kakav je pristup vaš, odnosno Europske unije ondje? Kao što sam rekao, i ponovit ću, misija i njezin angažman sa građanskim društvom sve sveobuhvatniji raste, pojačava se i kroz taj dijalog doći ćemo i drugih dionika što se tiče sigurnosne situacije. Možemo li sa prosvjednicima samim e, doći u kontakt? Ne, to će nam biti velik problem. Da možemo li sa svim drugim članovima civilnog društva biti u kontaktu, kojima možemo prenijeti poruke ili mogu oni prenijeti nama, to činimo. Dakle, to smo do sada činili, a sada se moramo vratiti u jednu sigurnosnu situaciju koja nas malo ograničava što se tiče kretanja, prisustva na terenu. Ali situacija je prilično stabilna, tako da mislim da će se u kratkom vremenskom roku moći vratiti e, snažnije prisustvo misije na terenu što će naravno nam otvoriti mogućnosti da dođemo do drugih dionika. Hvala našim gostima. Mislim da ste vidjeli interes članova ovog odbora e, za pitanja koja se odnose na EUAM Irak i šire. Zainteresirani su za stanje u Iraku i za prisutnost Europske unije pod različitim zapovjedništvima. Hvala vam na odgovorima koje ste dali. Znam da se morate držati e, pravila zajedničke sigurnosne i obrambene politike i da se morate, morate govoriti samo o onim, e, onih tema koje su vaše vašoj nadležnosti. Hvala što ste pokazali određenu e, širinu i imate našu podršku. Cher kolege Dragi kolege, mislim da se držimo načela ovom odboru, da oni pod odboru, eh, da oni koji kasne ne smiju kažnjavati one koji su došli eh, na vrijeme. Predlažem da nastavimo. Došli smo do točke na dnevnom redu koja se bavi desetom obljetnicom zajedničke sigurnosne i obrambene politike. Danas ugošćujemo e, Kristofera Majera. On je profesor europske međunarodne europske politike na King's College u Londonu. Tu je s nama i veleposlanik, e, bivši francuski veleposlanik Pierre Vimon, e, koji dolazi iz Carnegie Europa Gospođa doktorica Toči će nam se uskoro pridružiti, a Brooks Tigner je analitičar i novinar e, tjednika Jane's Defense Weekly. E, gospodin Ma Mayer, će nam predstaviti e, studiju o zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. Vidjet ćemo koji su to izazovi i perspektiva za budućnost Nadam se da će to e, potaknuti zanimljivu e, raspravu. A isto tako ćemo se baviti različitim e, temama, tehnološkom, industrijskom bazom europske obrane i misijama, i operacijama, razvojem kapaciteta i obrane i institucionalnim okvirom Europske unije u području obrane. E, nakon što ga saslušamo, e, ćemo priliku zastupnicima. Nakon toga će gospodin e, Tigner i gospođa Toči iznijeti svoja mišljenja. Ali prvi je gospodin Mer. Hvala puno na pozivnici i tome što ste nam dali priliku da izložimo svoj rad. Moj izazov je izložiti unutar 15 minuta, otprilike 45 stranica, materijala koje smo ja i moj kolega Ben Jones koji može pomoći s pitanjima i Ben Wilkinson i Sofia Bishop Wofford zajedno dakle odradili e, morat ću biti vrlo selektivan u tome čime ću se baviti usredotočiti se možda na neke e, horizontalne izazove i najvažnije stvari u svakom od dokumenata, a nadam se da će to i potaknuti daljnju raspravu. Samo po sebi usredotoču se više na ono područja naravno gdje su problemi prije nego što ću hvaliti dostignuće pa vas molim da imate razumijevanja i za to. Uvodno jasno je da je vanjska sigurnosna politika daleko dogurala ako krenemo od prvih dana 2003. do 2006. kada su prve vojne operacije pokrenute i Lisabonski ugovor je početno usporio taj zamah unutar ZSOP-a, ne ga obrzao. tijekom proteklih pet godina je došlo do jednog novog zamaha, nove spremnosti da se koriste relevantne odredbe sporazuma. Nas da su dokumenti ovi korisni kako bismo malo realizma unijeli i možda neka očekivanja koja su nerealna izbjegli što se tiče djelovanja ZSOP-a i nadamo se da ćemo pomoći istaknuti e, trenutne inicijative, reforme za koje se želimo povjeriti da doista funkcioniraju, a ne da ne budu e, oktroirane. Što se tiče prvih prvog područja, dakle aktivnosti, a to su civilne misije i vojne operacije, mislim da bi pošteno bilo reći da civilne misije i operacije su pretežno ispunile svoje razmjerno uske ciljeve. Neke od operacija, primjerice u naftu Somaliji, pokazuju kako može jedan europski stil ZSOP-a izgledati koji u jednom trenutku više ciljeva ispunjava i humanitarni koji se tiče zaštite, osiguranja hranom iz sa plovila koje dostavljaju, zatim strateški interesi, primjerice pomorske e, otvorenost pomorskih ruta za trgovinu, zatim širu sveobuhvatnu politiku koja se bavi i uzrocima piratstva slabe države i nestabilnosti u rogu Afrike. A istodobno je jasno da su postojali znati problemi s aktivnostima ZSOP-a. Prvi od tih da se čini da se kad kada postoji snažni strateški interes za kapacitete djelovanja Europske unije, ali ne i političke spremnosti na djelovanje ondje gdje je to važno. To se pokazalo 2011. u Libiji i u Kongu 2008. kada Europska unija nije bila spremna pokrenuti <clears throat> operaciju i upotrijebiti eh, kapacitete eh, poput bojbrednih skupina. Druga stvar je vrijeme koje je potrebno od odluke do pokretanja i taj proces koji je veliki izazov bio i što se tiče vremena potrebnog da se prođe kroz potrebne konferencije, ali nakon toga da se dođe do odgovarajućih razina resursa kako bi se osigurao uspjeh na terenu. Jedna od statistika koju sam pročitao je da oko 80% resursa je općenito ostvareno za misije ZSOP-a, što nije toliko visok broj ako je 80%, dakle prosječni uspjeh. U našem dokumentu također govorimo o određenim rješenjima ovih problema, stvarnim poboljšanjima, primjerice planiranje vojno kako bi se poboljšalo to eh, kapaciteti za mirovno djelovanje, kako bi se riješili neki problemi financiranja također je tu, ali jedno od glavnih područja gdje je potreban napredak za mene je izrad, izgrađivanje jedne strateške kulture, osobito u vojnoj domeni gdje smo imali manje ambicija nego u one civilne. Znam da mnogo toga učimo i što se tiče osoblja i peskova, ali potrebno je da se stvori jedna konvergencija vezano uz sigurnosne prijetnje i načine kojima se njima upravlja. Također, potrebno je pravodobno napraviti predviđanja, jer e, obavještani podaci su ključni za odgovarajuću procjenu pojedinih prijetnji i vjerujem da Europska unija može mnogo više napraviti kako bi postojeće resurse upotrijebila bolje. Primjerice, delegacije su još uvijek nešto što se ne koristi dovoljno ili koliko je moguće. Drugo je vidjeti kako poboljšati suradnju između država članica u razmjeni obavještajnih informacija. Jedan od prijedloga koje sam nedavno pročitao i došao Gerda da, koja je govorio možda korištenju pojačane suradnje kako bi se više država članica uključilo u razmjenu obavještajnih podataka, naravno unutar jedne manje skupine država članica koja je na to spremna. Što se tiče institucija, Lisabonski ugovor je ponudio nove mogućnosti, PESCO je jedna od tih svakako, koja je sada iskorištena kako bi se intenzivirala dubinska suradnja, ali možemo reći da konkurencija i fragmentacija između civilne i vojne strane i nadnacionalnih i međuvladinih perspektiva unutar sistema i dalje predstavlja problem za institucionalni okvir. Postoje različiti mogući odgovori na taj problem. Jedno od tih je razmatranje fleksibilnijih, ali povezanijih oblika donošenja odluka unutar manjih skupina država članica, a ne na razini cijele Europske unije. Tu dijelom je zapravo PESCO, ali ima i manjih inicijativa, primjerice Intervention Initiative ili nekakvih zamisli <clears throat> za Europsko sigurnosno vijeće, jedna od prednosti tu bila bi da se može nastaviti sa vezama s Velikom Britanijom nakon Brexita jer se radi o manje formalnoj strukturi. Drugi zamisli tiču se e, glasanje kvalificiranom većinom u manje osjetljivim područjima, odnosno primjene istoga ondje, zatim spominjuju sankcije, civilne misije, da možda je jedan instrument koji se nije dovoljno razmotrio korištenje klauzule za omogućivanje kojim se može donositi više odluka putem većine ukoliko postoji jednoglasnost oko određenog strateškog cilja. <clears throat> Ključni je problem <clears throat> tenzija između toga da želimo brže donošenje odluka, spremnost na djelovanje, a s druge strane da se ne oduzme podrška solidarnosti za SOP i legitimiteta cijele Europske unije ukoliko se e, krećemo ka nekom fleksibilnijem aranžmanu koji uključuje najveće države članice. Što se sposobnosti tiče, naravno imamo nedostatke po pitanju kapaciteta, ali osnovni je problem da usprkos globalne strategiji i provedbenom planu o obrani i dalje ne postoji dovoljna jasnoća o razini ambicije Europske unije, te što to točno znači za prioritete vezano uz kapacitete država članica. Čitajući globalnu strategiju, čini se da su ambicije šire od same eh, aktivnosti ZSOP-a i nije potpuno jasno da li Europska unija doista teži nečim poput strateške autonomije naspram SAD-a? <clears throat> Jer implikacija takvih želja je prilično ozbiljna i drastična ako to detaljno razmotrimo. <clears throat> Ukoliko se želi znatno napredovati, mora se i više trošiti na to, ali i više razmotriti pitanje racionalizacije. <clears throat> Dakle, međusobna obrambena suradnja između grupacija država članica je vrlo važno područje područja dakle, mogućeg napretka. I korisno bi bilo razmotriti predlog Europskog parlamenta o tome da se jaz između globalne strategije i e, Europske bijele knjige o obrani i sigurnosti da se utvrdi strateški pristup o obrani europskoj, neki to nazivaju strateškim kompasom. Što se tiče industrijske osnovice obrambene, svi prihvaćaju vjerojatno da Europska unija ne dobiva baš toliki povratna na ulaganje za svoje u troškove na obranu. Uvijek se uspoređujemo sa SAD-om gdje više razina rashoda stvaraju mnogo veće sposobnosti. Imamo dakle pitanje duplikacije, 20 borbenih aviona kojima ima Europska unija, dok je sada ima 6, Europska unija ima 17 tenkova, je sada 1. Dakle, to širenje platforma naoružanja i različitih sistema je jedan izvor troškova. Ekonomija razmjera je dakle nešto što je potrebno. Interoperabilnost također, to bi doista mogle biti prednosti izgradnje snažnije industrijske osnovice europske obrane. EDF <clears throat> e je naravno e, prilično novi moment <clears throat> kako bi se e, ta mogućnost izgradnje kapaciteta i tržišta mogla upotrijebiti. Pitanje je da li će trenutni rashodi biti dostatni kako bi se stvari promijenile. <clears throat> Naš dokument tu stavlja određene upitnike <clears throat> na to da li je taj novac dovoljan. No dalje je tu izazov da ukoliko se doista želi izgraditi EDTAB, da je za to potrebna značna e, promjena politika nacionalnih i obrambenih i također ponovno razmatranje pitanja nacionalnih preferenciji što se tiče e, nabave u pitanjima obrane i nadležnih članaka ugovora. Još uvijek je dakle, većina ulaganja nacionalna samo, to je dalje dakle veliki izazov. Zatim pristup trećih strana EDF-u i pitanje da li kako Velika Britanija i SAD i njihove obrambene kompanije mogu to biti uključene ili ne. Dakle, to je još jedan problem za inicijative u ovoj domeni. Zaključno, izgradnja mnogo učinkovitije ZSOP-a bi ustvarilo težnje vijeća, no za to će trebati vremena. Uključit će, uključivat će promjenu kulture razmišljanja na različitim razinama, kao i jednu konvergenciju na nacionalnoj razini. Nije dovoljno da se to dogodi samo na razini Brisela, već se doista mora to prenijeti i na nacionalne dionike. No, uz dugoročne izazove imat ćemo tu i kratkoročne. A kada sam radio svoju reviziju operacija ZSOP-a, pitao sam se da li zapravo jučerašnje probleme koristimo i da li smo dovoljno osjetljivi na izazove koji su pred nama u budućnosti. Dakle, operacije ZSOP-a su bile do nekoj mjeri prilično selektivne, što je dobro da nije došlo do nekog većeg nedostatka na što da Europska unija bude suočena sa Mogadišovom luđom srebrnicom, dakle scenarijima gdje postoji jedna prijetnja koja može skalirati e, intenzivno ratovanje, otpor na terenu. Možda bi se čak pokrenula i klauzula uzajamne pomoći. Da li je ZSOP spreman uskočiti? Kapacitete imamo, no postoji li politička volja za djelovanje u takvim scenarijima? Dakle, postavlja se pitanje novih izazova, novih prijetnji pred nama i moramo biti svjesni toga jer u prošlosti je postojala određena razina optimističkog razmišljanja od strane Europske unije, ne samo u obrani, već i drugim politikama i strateško predviđanje i razmišljanje o najgorim mogućim scenarijima je važno za obranu u sljedećih deset godina. Hvala. Predlažem da sada krenemo s prvim nizom pitanja. Hanna Neumann će biti prvo ime zelenih. Hvala lijepa. Jedno pitanje bih želio postaviti, ali se možda tiče i drugih eh, sudionika koji će analizirati ZESOP. Vidjeli smo eh, dakle, smanjenje kompleksnosti samih misija zajedničke sigurnosne obrambene politike, te misije ili misije u Makedoniji, usporedbi s ono što imamo sada, sada su samo to određene instruktažne trening misije, za što gledamo konflikte u neposrednom okruženju koji su nasilni, vidimo da se kroz konferencije, kroz kapacitete, strukture, svaka država članica kaže da treba rješavati konflikte jer nemaju odgovor na ova pitanja. Što je zapravo problem u suštini? Zbog čega se stvari odvijaju tako? Vi ste kazali Filića, Srebrenica, to Italija, da vidimo i genocid koji se događa, ali što da učinimo s time? To je pitanje. Gospodin Galer u ime EPP-a. Hvala lijepa. Obratit ću se na njemačkom jeziku. Hvala na ovom pregledu koji ste nam dali. Mm, većini mogu se složiti s onime što ste izložili. Moje iskustvo pokazuje da od e, stupanja na snagu govora iz Lisabona, doista prvih pet godina nisu e, bile onakve kako je trebalo biti, ali Vladimir nam je pomogao, a to je ujedno i jedan od onih pokretača kada smo upravo vidjeli da u neposrednom okruženju, a se događaju stvari koje imaju isto tako i neposredan utjecaj na same na nas same. Dakle, moja napomena bi bila da sve ono što ste kazali, dakle, razmjena obavještajnih e, informacija, to se neće moći formalizirati. Pojačana suradnja je pojam koji ste koristili. Moguće je to samo na dobrovoljnoj osnovi, ali za u svakom slučaju trebamo imati takvu platformu u Briselu. Gdje god to E, pude, to mora biti jedno mjesto gdje znamo, ako pristupimo tim podacima, ako se dogovorite za sastanak, e, svi koji imaju informacije koje mogu podijeliti i koji žele dati svoj doprinos, to bi bilo jako važno. Mislim da doista bismo raspravu trebali nastaviti o većinskom glasom. Bilo je reč o civilnim misijama ili sankcijama, da, kada to sve skupa dovede do takvog ishoda, onda sam s time i suglasan. Druga varijanta pak bi bila konstruktivno sustržanost, da naprosto kažemo sudržani smo, ne želimo sudjelovati, ali nećemo blokirati ostale su da neke prije svega nećemo e, koristiti resurse Europske unije za to. Što se tiče nastojanja ambicioznosti, i razine ambicioznosti u tom kontekstu moramo istaknuti da sama razina se treba ravnati prema sigurnosnim informacijama i stanju e, sigurnosnom na licu mjesta kako bismo mogli dati sukladne odgovore. A kad je riječ o sposobnostima, po mom mišljenju treba ići prema full spectrum capability. A i sami ste istaknuli riječ strateška autonomija. To je prije svega u okviru NATO nepoželjna riječ. Međutim, možete li se uglasiti sa mnom da aktualna situacija u Libiji je klasičan primjer e, toga da smo mi na neki način uvijek na sigurnom putu kada učinimo nešto e, u Libiji, pozivanje na resurse u NATO, u veto koji bi izrekao gospodin Erdogan E, NATO jednoglasne odluke, a NATO koji bi imao drugačije e, dakle, poimanje situacije u Libiji, jedan glas može blokirati sve to skupa, gospodine Erdogan. Stoga, strateška autonomija mora nam omogućiti sve ono što e, ciljamo ostvariti u tom području. Toliko o tome. Neke stvari sam zaboravio, ali možda ćemo imati drugi krug pitanja. Merci, monsieur Basescu. Gospodin Basesko, izvolite. Nastavit ću upravo ovim tonom kojim je započeo gospodin Galer. Zapravo je apsolutno nejasno što to znači strateška autonomija. Ja sam nekadašnji E, dakle predsjednike države države koja je bila i članica Europske unije i članica NATO, a svi resursi koje smo imali na raspolaganju bili su na raspolaganju upravo NATO snagama, nikada nismo stvarali bilo što što bi se zvalo vojne resursi koji će se e, staviti na raspolaganje Europskoj uniji. Vjerujem da Većina e, članica Europske unije koji su članice NATO imaju isti pristup. Ne vidim da je na bilo koji način drugačiji pristup i u tim i takvim uvjetima koliko autonomni uopće možemo biti u uvjetima kada većina nas e, jesmo ujedno i članice NATO. Ako ćemo se igrati ovim postojećim resursima u nekom trenutku možemo zapravo postati mm, nekredibilni prema NATO povlačenjem vojnih kapaciteta iz samog plana ovih snaga unutar NATO postrojbi. Moramo pojasniti ovaj koncept. To se mora dogoditi prije ili kasnije. Ali s druge strane, apsolutno se mogu složiti s vama da moramo unijeti i isto tako i većinsko glasovanje kad je riječ o raspravama. Jer u suprotnome sve ono što možemo kazati, ja imam iskustva sa Europskih vijeća kada dvije ili tri države e, zapravo neće dati svoj glas za važne odluke. Nemamo većinsko glasovanje, a kada pogledamo i realnost e, strateške naravi, kada pogledamo i strategiju u današnjici, možda bismo mogli razviti e, zasebne resurse koje će biti spremne za ove intervencije koje će voditi EU. Ako nećemo biti u snazi i u mogućnosti da interveniramo u pravom vremenu i u na pravom mjestu naša uloga će se smanjivati. Naša uloga globalnog igrača će se doista svesti na minimum. E, želimo biti šampioni u gospodarstvu, ali ovih dana je potpuno jasno da, da glavni igrači i usim e, osim gospodarske snage imaju i vojne snage spremne za intervenciju. Hvala lijepo. Chris Hvala, gospođo predsjednice. Hvala, gospodine Majer. Mogu se složiti sa svojim kolegom u raspravi da upravo strateška autonomija u Europi će biti zanimljiva tema. Mogu se složiti s vama, da kad je interes NATO i dakle, interes Evropske unije, s druge strane, ako nisu istovjetne onim e, zahtjevima SAD-a, moramo biti u mogućnosti autonomno reagirati. To će u budućnosti biti daleko češći slučaj nego li danas. Mogu se složiti sa svim onim elementima koje ste istaknuli. Za mene prvo pitanje koje se postavlja jest svakako da kad predsjednica Europske komisija Eh, je kazao, treba mi geopolitička komisija, to treba biti ova komisija koja treba imati ovu geopolitičku karakteristiku. Što to znači u konačnici? Koja je to vizija Europske komisije ili vijeća o tome kako treba izgledati ta geopolitička slika svijeta, kada trebamo intervenirati sa našim kapacitetima. Prvo, Pitanje u tom kontekstu je koja je naša vizija geopolitičke naravi i što Europa treba učiniti. Naravno, širenje naših vrijednosti, to je potpuno jasno, ali trebamo više od toga, treba nam više sadržaja kada govorimo o geopolitičkim strategijama kao takvim. Hvala. Profesora Majera ću zamoliti da odgovori ako ste zastupnici u parlamentu upravo komentirati za eh, SOP u minutu i pol, to je gotovo nemoguće. I molim se da odgovorite kratko i da onda pređemo na ostale govornike, a ne samo da prezentiraju, već da i reagiraju s obzirom eh, na ono što je čunio Mihajl Gajner, bi kratko se htio javiti, nemojte zaboraviti pitanje ili komentar koji ste htjeli kazati i da ga odgovorite. Hvala Hvala na svim pitanjima i komentarima. Možda vrlo kratko, tri ili četiri e, komentara gospodin Pacesko, a isto tako E, i Jones, moj kolega, koji bi mogao odgovoriti na stratešku autonomiju i pitanje koje je postavljeno u vezi sa strateškom autonomijom. Što se je to godilo sa ambicijama i kompleksnošću e, SOP misija? Nekoliko stvari e, tu moramo napomenuti. Europska unija je zapravo bila politički rastrojena kada se bavila svemu onome što se događalo nakon financijske krize i imali smo problem kapaciteta, ali i političku napetost koja je vladala unutar Europske unije i vjerujem da nije bilo pravog rukovođenja samih misija sop a p-a. Treba isto tako napomenuti da i iskustvo Libije za neke aktere je bila doista razočaravajuća, prije svega ponašanje Njemačke, u Libiji. Mislim da je to malo, e, malo splasno entuzijazam kad je riječ o e, dakle, aktivnostima sop a Ne možete imati previše operacija u isto vremena, iako je još uvijek u tijeku. A možda isto tako i moramo kazati da i kriza s kojom je suočena Europska unija na svojim granicama jest e, toliko rizična i toliko E, intenzivna, da zapravo e, treba biti jako oprezan u bilo kakvim angažmanima. To se vraćam na pitanje koje postoje gospodin Peters, želimo li doista biti geopolitički opredeljeni u Libiji ili u Siriji ili kada je riječ o pitanju Rusije E, Europska unija e, ulazi tu u različite izazove koji postavljam si pitanje jesmo li politički uopće spremni, imamo li uopće sposobnosti i kapacitet da se susretnemo sa takvim izazovima. Drugačije su sada vremena, postoje spremnost da se ide dalje, da se isto tako e, osnuju nove aktivnosti. Što se tiče obještenih informacije, Pojačana suradnja ne znači e, razmjena obještanih podataka. To je uvijek e, na osnovama dobrovoljnih doprinosa, ali isto tako moramo zapisati o teme da devet članica mora u tome sudjelovati. Dakle, dobrovoljno dijeljena informacija na različite osnovi koje moramo isto tako poduprati sa infrastrukturom za siguran prijenos e, informacija i podataka, a ta infrastruktura još uvijek nam nedostaje. Bena e, bih zamolio da e, nam kaže nešto o strateškoj autonomiji. Da, evo, gospodin Čas, ako želite uzeti Izvolite, hvala. Evo, jednostavno <laughs> odgovor. Mislim da s obzirom na stratešku autonomiju, e, ovisi o tome što smatramo ovim strateškim pojmom, dakle, Europska unija, da li treba razvijati svoje kapacitete, isto tako da postane autonomna na svom području što se tiče obrovnih pitanja. Mislim da nije to smjer kretanja, zbog toga se postavlja pitanje što ta strateška autonomija uistinu znači. Imamo jednu vrstu primjera e, dakle, autonomnih aktivnosti sat a a to je kampanja u Libiji koja je zapravo e, bila pod uvodstvom Francuske i Ujedine kraljevine i sama ta operacija je bila izuzetno teška za e, Francusku i Ujedine kraljevinu, a kad je reč o intervenciji sat a stoga a, kada govorimo o strateškoj autonomiji, bilo bi jako korisno da svi mi definiramo neke konkretne slučajeve kao što je kampanja u Libiji ili e, neka operacije, kako bismo onda jasno definirali našu razinu ambicije, a sam pojam strateške autonomije može značiti mnogo toga e, za e, sve nas koji sudjelujemo u toj raspravi. Hvala, drago nam je što možemo pozdraviti Natali Toči e, i predlažem da pređemo na drugi dio razgovora. Prvo ćemo e, predati riječ Pjeru Vimonu. Hvala gospođo predsjednice. Ne bih e, želio trošiti vaše vrijeme jer još je mnogo onih koji će uzeti riječ, sigurno će biti i mnoštvo pitanja koja će se postaviti. E, želim se osvrnuti na ono što je upravo prije nekoliko trenutaka izrečeno, a kada je riječ o kompleksnosti s kojom smo suočeni u današnjici, kompleksnosti koja zapravo daje dojam da u nekom pogledu E, koje isto tako isteknuo da imamo sve više i više instrumenata na raspolaganju, ideja, suradnje koje e, možemo unutar zsop p-a uspostaviti, ali kada se suočimo sa glavnim kriznim zarištima, Europa čini se kao da je u velikim poteškoćama, da bude nazočna i da da učinkovit odgovor na sva pitanja. mislim da smo uista u jednom presudnom trenutku kada pogledamo e, same e, događaje koje se razvijaju u e, bilo da je riječ o Libiji, bilo da je riječ o Sahelu, sve više i više vidimo da Europa mora biti nazočna i ministri obrane i ministri vanjskih poslova pokušavaju se mobilizirati da uđu u te teme. Istovremeno E, osjećaj ipak da postoji veliki i rezerve, a isto tako i olakšanje s jedne strane e, više energičnog nastupa nekih drugih i što više se nalazimo u takvim e, okolnostima dovodi pak do jedne situacije gdje zapravo i ne znamo kako da povežemo te različite elemente koje nam stoje na raspolaganju u ovom trenutku. Doista je upečatljivo da od e, kad imamo globalnu strategiju Europske unije, hvala li što je ovdje, što će nam kazati nešto o tome, e, kako se stvara jedan novi zamašnjak e, u ZSOP-u 2013. To je bilo doista E, zanimljivo kada je Europsko vijeće raspravljao o zajedničkoj sigurnosti obranoj politici, pet minuta je trajala rasprava, mnogo je drugih tema bilo tada na dnevnom redu, ali našlo se to na dnevnom redu i e, zaslužilo je tu svoju pozornost kao što su neki e, istaknuli krizu u Ukrajini, referendum o Brexitu, zatim smo imali američke izbore, a odjednom e, šefovi država i vlada E, zajednička sigurnosna obrambena politika je postala važna tema EDF, e PESCO, kart, mnoge druge teme koje su se pojavile kao e, elementi i sve o što se događa. Puno toga se događa, ali još uvijek je dojam da kada smo suočeni sa hitnim rješavanjem nekih kriza i kada postoji potreba za prioritetnim odgovorom na neka pitanja, još uvijek manje više se nalazimo u situaciji u kojoj smo bili prije e, puno godina. I ono što želim istaknuti je vrlo jednostavno, zapravo zaključak mnogo je tema s kojima smo suočeni gdje u ovom trenutku ne znamo kako da njih odgovorimo. Prvo, tiče se suverenosti. I naravno, ovi dokumenti koji je profesor Majer predstavio vraćaju se upravo pitanje. Je li država članica želi zadržati svoju suverenost u nekom pitanju ili pak država članica želi podijeliti e, sa drugima. To je ujedno i pitanje gdje se E, brišu granice, postaju nejasne i dosta je teško pronaći e, pravo rješenje. Ono što je zanimljivo da sve krize s kojima smo suočeni u ovom trenutku, što se zapravo događa? E, fleksibilan EZSOP i vidimo to u operaciji u zaljevu, te isto tako na zadnjem vijeću z vanjske poslove Federica Mogherini je presjedala da je unijela ideju da pojedine države članice mogu iskoračiti i preuzeti ulogu e, vodeće e, u dakle operacijama na moru, dijeleći pritom informacije i svoje odgovornosti sa svima onima koji žele sudjelovati u tome. Imamo francusku inicijativu koja se zove Europska internetska inicijativa, imamo trenutno i operaciju Sahelu, e, gdje zapravo istomišljenici e, se mogu priključiti. Dakle, izvan svih 28 e, država članica, odnosno sutra 27, puno toga se događa, treba preuzeti realnost E, rasprave o suverenosti koje nećemo moći riješiti na jednostavan način, a to je apsolutno razumljivo. Drugo pitanje, pitanje identiteta, postavljamo e, si to pitanje što želimo učiniti sa ovim e, novim ZSOP-om i snagom koju je to bila, mislim da je domljivo da kada vidimo Puške izazove u to vrijeme i sve one koje se nalaze u Lisabonskim ugovorima imate, to jeste teške e, pitanje da li je riječ o stvaranju mira, očuvanju mira, a kada e, pogledate da li to treba krenuti s time i postepeno, vrlo strpljivo smo unijeli i nove elemente koji su više bave sa e, vojnim savjetovanjima, asistencija, humanitarne naravi i vojne naravi, a još uvijek imate i onu ideju kada idete u srž svega i kada se postavlja pitanje jesmo li spremni kao što e, e, vojni osobi kazali imamo li, dakle jesmo li na licu mjesta, nismo sigurni doista jesmo li e, i tu preuzeli odgovornost u Europskoj uniji. Stoga to je jedna doista velika problematika. Treće što bih želio istaknuti, politička vojna strategija ono što je bilo jasno u Europskoj globalnoj strategiji da se naglasak je stavljen na obrambene i sigurnosne elemente, a koje su se zapravo implementirali kroz sve te različite instrumente koje smo izumili. Još uvijek tu, međutim, nedostaje jedan značajan, jasan odgovor a, koje su potpuno jasne ukoliko želimo ići napred e, sa kako da to nazovem, e, sa ekspedicijskim operacijama gdje tu Europa može biti akter globalnog karaktera u današnjem svijetu. Drugim riječima, da se vratim na pitanje strateške autonomije koje je ovdje postavljeno krize gdje niti Amerikanci, niti NATO, niti UN nisu spremni, niti voljni ući u rješavanje tih kriza, gdje zapravo u nekom slučaju europski interesi mogu biti u e, prednjem planu i da upravo europljani trebaju biti pozvani da reagiraju i iskreno govoreći to se upravo sada događa u Zaljevu, u Libiju, u Sahelu gdje je očigledno da američka administracija nije zainteresirana za ova pitanja i ovu problematiku, a u Ujedinjeni narodi tradicionalno ima problem da treba puno vremena za donošenje odluka, a gdje drugi akteri, sjetite se Turske, Rusije, e, partneri zaljeva, akteri u zaljevu, gdje zapravo Europa ima osjećaj da mora biti nazočna, ali ne zna kako da bude nazočna, jer nismo definirali e, sam cilj, nismo u političkom i vojnom strateškom smislu e, zapravo zacrtali koji su to naši glavni ciljevi koje želimo postaviti gdje još uvijek se borimo sa ulogom i odgovornošću koju smo spremni, u kojoj mjeri e, je preuzeti. Čini se da neki naši partneri, a prije svega tu, mislim na Ujedinjeni narodi, su ponovno i ponovno molili da damo odgovor na ovo pitanje. Isto čitavno pitanje e, premošćivanje dakle, u mirovnim snagama, što doista potrebu dugo vremena Ujedinjeni narode se učestalo vraćala, postavlja pitanje možete nam e, pomaganju u premošćivanju određenih problema, dakle vijeće sigurnosti, rezolucije koje se isto tako donijele zaključke o e, mirovnim snagama i kada e, bi Europa bila u stanju stvoriti takve mirovne snage. Tu je potrebno podupriti, Europa može biti relevantan akter. Ta pitanja nismo još e, odgovorili i to je nešto što moramo detaljno proći. Libija je dobar primjer ukoliko bismo uspjeli sa e, primjerjem koje bi bilo podupreto odlukama Ujedinjenih naroda i Vijeća sigurnosti koji mogu zapravo doći vrlo brzo na lice mjesta pitanje koje će se postaviti Europskoj uniji, a što znači visoki stupanj odgovornosti koji moramo preuzeti. Sve ono što želim naglasiti na samom kraju e, će to e, biti zapravo se svesti na e, to. Zanimljiv je trenutak, to je trenutak aktivnosti. Europa ima definitivno pred sobom odluku želi li da neki kao što bi se kazalo u geopolitičkom smislu e, biti akter ili ne. I to je upravo trenutak kada možemo odlučiti da je to put kojim želimo kročiti. Moje mišljenje, i ovim bih završio, i prosto ako sam bio predug, u zadnjih 5, 6, 7 godina, od kada imamo globalnu strategiju, mnogo je tu komunikacija, mnogo je tu papirologije, mnogo je tu revizija, karti i tako dalje, pesko, bez puno povezivanja ovih segmenata, bez puno aktivnosti na konkretnom na području nekih interesantnih operacija koje su se našli između svih ovih e, dokumenta, ali nisu išli u srž ove političke vojne strategije koje moramo izgraditi. Danas govorimo o strateškom e, PSC-u, kompasu u tom pogledu, o tome se raspravlja, postoje i dokazi da će to trebati puno, puno vremena prije nego što budemo u mogućnosti stvoriti jedno zajedničko promišljanje ali imamo isto tako i mogućnost i priliku da se konfrontacije i krize koje nas moraju prisiliti da idemo puno brže nego što možemo pomisliti. Prva europska operacija e, bilo je jednostavnije razumjeti, ali upravo u to vrijeme visoka predstavnica je to shvatila. Idemo na lice mjesta i onda možemo teoretizirati nakon toga Makedonija. Republika Kongo, Artemis, Atalanta. To su bile operacije gdje smo kročili naprijed pitanje, nismo tada ni imali kartni pesko, zamolili su da dođemo na lice mjesta i trebali smo odgovoriti na ovaj međunarodni poziv. Trebamo pokušati u nekoj mjeri E, još jednom e, promijeniti ovaj opće načelo promišljanja kako bismo uzeli u obzir i kompleksnost o kojoj je riječ. Međutim, vjerujem da postoji potreba da se i ovako promišljanje postavi. Oprosti ako sam odušio. Hvala lijepo. E, u redu je. Puno hvala gospodine veleposlaniće. Sada predajem riječi Natali Toči koja je jedna od osoba koje su inicirale tu strategiju. Zapravo gotovo da, pa da mogu otići, zato što sam e, planirala reći upravo ono što je rekao Pierre. Dopustite da stvari kažem na nešto drugačiji način. Mislim da, i slažem se zapravo, da zadnjih tri ili četiri godine je došlo do niza aktivnosti vezanih uz sigurnost i obranu i možemo proći dugačak e, niz e, kratica koje većina nas zna. I većina toga se vezuje uz europski institucionalni okvir, a neke od tih stvari se događaju izvan institucionalnog okvira, iako su i to i dalje europske aktivnosti. Mislim da trebamo razmišljati o tome zašto je tome tako. Zašto nakon deset godina zajedničke obrambene sigurnosne politike koja je na neki način gubila svoj zamah, dakle polako nakon obećavajućeg početka. Došlo je do trenutka početka pada, a nakon toga do ponovnog intenziviranja aktivnosti. Mislim da se to eh, da, da su tu tri važna faktora. Prvi je porast nesigurnosti i činjenica da smo shvatili da smo živjeli um, u iluziji da je svijet u redu, da je sve u redu. Ukrajina, Jemen, Libija i tako dalje. u svakom slučaju um, postalo je očito da ne samo da nesigurnost raste, već i percepcija građana o nesigurnosti jača. Uh, drugi faktor koji je možda još važniji je upitnik nad ulogom SAD-a u europskoj sigurnosti. Taj upitnik e, je na neki način postao još očitiji nakon e, izbora Donalda Trumpa, ali čak i prije njegovog izbora. Mislim da je važno istaknuti da govorimo o strukturnom trendu e, vezanom uz ulogu SAD-a u svijetu, sve više pitanja oko toga hoće li SAD i nadalje pružati potporu europskoj sigurnosti, možda ne u idućih 3 ili 5 godina, već u idućih 20 ili 30 godina. Kao što znate, e, jako puno vremena treba da se stvari pokrenu. E, stoga, iako se radi o upitniku, a nije o nečem sigurnom, to je potaknulo razmišljanje u Europi. I treći faktor je više interne prirode, a povezan je više s percepcijom nego stvarnošću, je naravno britanski referendum o Brexitu. I iako se tu radilo djelomično o činjenici, a djelomično percepciji da je to nešto na, zapravo stvara određeni prekid Britanije s Europom u smislu obrane. Međutim, možemo ponovno započeti s tim procesom sada. Sve to je potaknulo aktivnosti, inicijative, instrumente i naravno neću ja e, biti ta koja će umanjivati njihovu važnost. Ali ono što želim reći da je ovo sve dobro i lijepo, ali nije dovoljno. Ono što sada vidim da se događa je to da zamah u unatrag četiri godine na neki način e, pada. Zato što shvaćamo da se suočavamo s krizom i pritom nismo baš dobro, nismo spremni ili e, voljni se suočiti s tome. Dakle, spomenula sam ta tri e, faktora i sva tri faktora, pogotovo prva dva, su i dalje tu i, ne, i nastavit će vas e, nas e, blokirati, zaustavljati. Pa bih htjela istaknuti dvije stvari koje mislim da ne bismo trebali činiti, te tri stvari koje bismo trebali činiti. Prvo, mislim da ono što ne bismo trebali činiti je um, sastavljati još jedan važan dokument. Možda to zvuči čudno, budući da to ja govorim, ali doista vjerujem da nam to nije potrebno. Naravno, uvijek postoji važno je da imamo pra, e, strateške kompase, kompakte i različite druge dokumente, ali za takve dokumente potrebno je puno vremena. I u mnogo čemu europske institucije i vijeće prije svega e, su više e, na neki način muške nego ženske, drugim riječima ne mogu raditi više stvari istovremeno, pa se trebaju usredotočiti na nešto. I mislim da se ne bi trebali usredotočiti na izradu novih dokumenata zbog kojih lupamo glavom o zid. Mislim da to ne bi bilo dobro, bilo bi bolje da se usredotočimo na druge stvari, a kasnije ću reći koje bi to stvari trebale biti. Nadalje, mislim da ne bismo trebali previše vremena potrošiti na zajednički dogovor o tome što znači strateška autonomija e, da razgovaramo o tome je li riječ autonomija prava riječ, možda treba govoriti o suverenitetu i tako dalje. Mislim da kad je riječ o kreiranju politike, mislim da ne bismo trebali se usmjeravati dakle, u tom pravcu. I isto tako, mislim da u tom smjeru ne bismo trebali ići s obzirom na svrhu tih razgovora a to je e, smišljanje definicije koja će se svidjeti e, Amerikancima. 2013. godine smo počeli s tim raspravljama i tada je to bilo prihvaljeno, ali sada je to ta definicija postala kontroverzna. Zašto? Zato što se to ne, svira, ne sviđa Trumpovoj e, administraciji. Ali budimo iskreni, Trumpova administracija, njih baš briga za stratešku autonomiju. Njima se ne sviđa ideja da da Europski fond za obranu će se iskoristiti za plaćanje za europsku obrambenu industriju. To je ono što je šokantno e, za Trumpovu e, administraciju. To nema nikakve veze sa redefiniranjem pojma e, strateška autonomija. Dakle, to su stvari koje ne bismo trebali činiti. Ali sada ću reći koje su tri stvari koje bismo trebali činiti. Prva je koherentnost. Postoji dugačak popis kratica koje su uvedene. Mnoge odgovaraju odnosno potpadaju pod različita poglavlja i iako se radi na koherentnosti i dalje postoji zna, velika zbrka oko toga kako se sve te stvari međusobno nadopunjuju. I na političkoj, i, i postavlja se pitanje kako to na političkoj i strateškoj razini funkcionira u odnosu e, na industriju. Dakle, bitno je da industrije, da inicijative doista funkcioniraju i to na jedan koherentan način. I sve se treba događati e, e, koherentno, pogotovo kad je riječ o razvoju kapaciteta, uz i to paralelno s procesom planiranja sposobnosti unutar NATO-a. Mnoge sposobnosti koje, koje će se razviti imaju za cilj odvraćanje. A znamo da e, velika industrija koja će se i nadalje baviti odvraćanjem je bila i nadalje će biti NATO. Znači trebamo ostvariti internu koherentnost između različitih internih e, inicijativa i institucija, ali i vanjska koherentnost u suradnji s NATO-om. Druga važna stvar je novac. Nakon velikih izjava, ako nakon eh, predlaganja 13 milijardi za obranu, 6,5 milijardi za vojnu mobilnost, dakle nakon takvih najava završimo s polovinom e, tog iznosa, mislim da ćemo ispasti smiješni. Evo, ne mogu biti jasnije od ovoga što jesam. Mislim da je doista ključno da ako govorimo o obrani i o strateškoj autonomiji, ako i nadalje budemo o svemu tome govorili, onda trebamo za to predvidjeti financijska sredstva. I zadnja točka, i tu se potpuno slažem s Pjerom, to su operacije. Sviđa mi se ono što ste rekli. E, trebamo analizirati e, aktivnosti nakon što su one provedene, a ne obratno. Mislim da postoje barem dva ključna slučaja gdje bi se to trebalo činiti. Mislim da je jako važno više razmišljati o Iraku ja osobno mislim da pitanje uloge SAD-a u Iraku je pitanje vremena, a ne da li bi trebali se oni povući. Oni će se povući. Pitanje je vremena, kada. I mislim da bi bilo grozno da se NATO uključi u Iraku zbog niza razloga. Oni imaju jako e, veliku političku prtljagu na Bliskom istoku. Većina divnih stvari koje je NATO napravio se odnosi na Europu, ali to nije slučaj s njihovom ulogom na Bliskom istoku. Istovremeno, Iračanima je potrebna potpora i on je traže. I sviđa im, sviđaju im se isto tako i europljani. Imamo civilnu misiju mislim da bismo trebali razmisliti i o misiji vezanoj uz vojnu obuku. To otvara i druga pitanja, e, dakle to nije vezano samo e, uz Irak, već i u Libiju, ali to je pitanje zaštite snaga. Ako poslušaljete takvu e, misiju u Irak, morate zaštititi te snage. I tu se postavlja pitanje, bili Europska unija bila spremna, ona to može učiniti, ali je to spremna učiniti. Mislim da je to ključan slučaj. A to se može primijeniti i na Libiju. Možemo zamisliti e, Europsku misiju za obuku uz e, e, multinacionalnu europsku koaliciju radi zaštite snaga. Dakle, tu ne bismo se bavili teorijom, već operacijom. Imali bismo europsku kontakt skupinu koja bi djelovala paralelno E, nečemu što se događa unutar europskog institucionalnog okvira. I naravno, ono što je možda još i važnije od Iraka na neki način, iako je Irak doista jako važan, pogotovo ako postoji rizik, a postoji rizik ponovne pojave ISIS-a, ali ono što je jako, možda je u nekim stvarima Libija još važnija. E, SAD, e, možemo se mi tu buniti koliko želimo, ali SAD se neće miješati u Libiju. Oni su to rekli na različite načine. E, na to je jasno iz diplomatskih e, krugova i na sve moguće načine su to rekli. Dakle, to se neće promijeniti, to je činjenica. Ako se ne uključi SAD i ako se mi ne uključimo, onda je jasno tko će se uključiti, a to se već i događa, a oni koji su se uključili e, ne čine to da bi se ostvarili naši interesi. Tako da se postavlja pitanje želimo li igrati ulogu bilo gdje. Ako je odgovor da, onda treba definitivno početi od Libije. Nadalje, eh, tu govorimo o jako nesigurnom okruženju i Europska unija eh, bi mogla eh, raditi paralelno s jednom širom europskom inicijativom ali ako se to dogodi, mislim da mislim da bi bilo štetno da, od, e, da, da, da zapravo pritom proizvodimo puno riječi i još više e, dokumenata. Hvala. E, molim vas e, da da gospodine Tigner da govorite odnosno molim zastupnike da budu kratki kako bismo imali e, vremena e, za pitanja. Mi želimo e, dijalog, a ne konferenciju. Da, zato ćete i na kraju imati vremena za pitanja i odgovore. A sada predem riječ Bruksu Tigneru na 10 minuta. Hvala Neobično mi biti ovdje, obično gledam iz e, stražnjeg dijela prostorije. No ću sve od sebe. Ono što bih pokušao napraviti je da bih izabrao nekoliko stvari koje su mi nekako pale na pamet kada sam pročitao sva četiri dokumenta i reagirati na nekoliko stvari koje su naši govornici rekli. Već 30 godina se bavim ovom temom Relativno sam pesimistično nastrojen, vole bih biti optimističan, ali malo sam pesimističan što se tiče ambicioznih ciljeva za SOP-a. Primjerice, integrirani pristup, to može odgovoriti na neka od pitanja, je vrlo lijepa fraza koju Europska unija voli razbacivati naokolo, zvuči lijepo, da, ali malo je broj slučajeva gdje za SOP osim na Balkanu gdje stvarno integrirani pristup je dao rezultate. Zbog čega misije SDP a su e, neborbene, ne borbene, nikad se nije nijakvim e, ozbiljnim vojnim zadacima bavila EU, unija. Drugo, ne možete učinkoviti integrirani pristup imati e, između u, u ratnim zonama ili područjima visokog rizika poput Malija, Burkina Faso. Zbog toga bi Europska unija morala malo biti skromnija, umjerenija o tome koliko je realan ovaj pristup može biti ili da barem prizna kada je moguć taj pristup, a kada nije. A ne da tu etiketu nalijepi na sve što Europska unija radi jer zvuči lijepo. Primjerice, ako je moguće, samo se baviti osposobljavanjem protiv terorizma, recite to tako. To je samo misija borbe protiv terorizma ili je to samo vojna misija, a nije dio širik integriranog pristupa jer to za, za sada nije realno. <clears throat> obično uvjeti moraju biti mirnodopski za tako nešto. Nadalje, Dokument o institucionalnom okviru, ne znam da li ste pročitali, QMV prijedlozi su sasvim na mjestu, pri... trebalo bi pritisak izvršiti na vijeće da se prijeđe dakle, na KMV, na kvalificiranu većinu, ali uvijek se kaže da to nije moguće zbog različitih nacionalnih stajališta i mislim da se ona neće niti e, poklopiti, biti konvergentna tijekom našeg e, života. Dakle, moramo se prijeći na glasanje kvalificiranom većinom i prekinuti ove ovaj ciklus. Spominje se tu nekako novo vijeće za sigurnost, nisam siguran baš u to, ali postavlja se pitanje da i čak ako dođe do korištenja kvalificirane većine na takve nekakve institucije, institucije bi i dalje trebale ići dalje do vrha, do vijeća gdje je jednoglasnost. Dakle, ako želimo, QMV mora biti to u potpunosti provedeno, inače neće biti učinkovito. Što se dokumenta dtb utiče? tiče, gospodin Mer se dotaknuo, e, ne bih više mogao naglasiti e, koliko je u pravu, koliko god novaca imali za EDF i druge inicijative Europske unije. Ne mislim da će to promijeniti DTB i jednostavno iz razloga što nitko u Europi ne želi izgubiti. Svi volimo tu lijepu frazu win-win, ali u stvarnosti vrlo je malo win-win situacija gdje svi pobjeđuju. Po time mislim da nijedna država članica ne želi izgubiti ili e, oslabiti dio svojeg obrambenog sektora za opće dobre Europe. Slušao sam službenike konferencije, šest komisija već govori istu tu stvar. Moramo da tebe promijeniti, moramo kako bismo podržali ZSOP, ali ne mijenja se, to svi znamo. Konačno, strateška autonomija, bit ću vrlo kratak jer mislim da je pošteno da e, pitanja dolaze od zastupnika. Strateška autonomija, to znači da bi Europa neovisno mogla sebe obraniti, pa a to ne može, pa u definiciju možemo staviti po strani. Slaže se sa prethodnom definicijom govornika da moramo govoriti o benignoj ili smanjenoj verziji toga, primjerice za ekspedicijske svrhe ili upravljanje krizama. Ali čak i u tim benignim verzijama nemate to, mislim da nećete niti imati, osim ako ne dođe do nekih vrlo ozbiljnih promjena stava u prestolnicama diljem Europske unije. Zbog čega? Zbog toga što bi te odluke trebalo uključivati snažno unificiran zapovjedni lanac u Briselu, nikakvih pitanja ili prigovora o zajedničkom financiranju misije ZSOP-a, sposobnost donošenja strateških odluka brzo, drugim riječima glasne kvalificiranom većinom i konačno, možda se neko neće složiti, otvorena javna, javna spremnost naših vođa da e, europske vojnike puste da poginu na terenu. To je tabu ali ne možete imati ni stratešku autonomiju, ni vojne misije bez e, priznavanja tako nečega svoje javnosti. Dakle, osim ako se to ne promijeni, mislim da je beskorisno razgovarati o konceptu i da, da vodi na krivi trag naše građane. Ja sam građanin također i pogrešno je odavati dojam da Europa izgrađuje stratešku autonomiju, iako to ne čini. Natalie, znam da se rekla da ne izmišljam nove fraze, ali za ovaj koncept možda doista treba nova fraza, jer ukoliko države članice ne provedu sve ove stvari koje sam naveo, mislim da nećemo moći doći do strateške autonomije, iako nam je očanički potrebna. Toliko malo um, hladnog tuša s moje strane. Hvala. Sada ću predati riječ e, onima koji su je tražili. Prvi je Hanna Neumann. Yeah, but, and you will have the, the, the floor just afterwards. She, uh, you, plenty of you ask for the floor. Mnogo, mnogo vas javilo za reč, vi ćete doći na red. Hvala vam. Zahvaljujem doista na nadahnjujućim i živopisnim izlaganjima koje su u određenim točkama kontradiktorni, što mislim da nam je potrebno, jer očito imamo visoke ambicije koje baš ne funkcioniraju, pa je dobro da istražimo <clears throat> alternative. Dva bih pitanja spomenula. Prvo, odnos država članica Europske unije na ovu temu. Vidimo različite koncepte u različitim zemljama do prije dva tjedna države članice su potpuno drugačijim smjerovima se kretala u Libiji. Zatim vrlo zanimljiv koncept se pojavio koji također možda možemo malo za ZSOP istražiti. A to je davanje mandata jedne države članici koja je najbolje pozicionirana iz bilo kojeg razloga da <clears throat> dijele uz podršku 27 preostalih. Dakle, poput Barnijeve metode e, za Brexit kada on u ime Europske unije se obraća na temu vanjskih politika. Možda bi to za ZSOP misije mogla biti mogućnost gdje neke zemlje doista dakle, djeluju, a druge ne. Jer u drugim kontekstima vidimo da nanosi štetu kada imamo malu europsku misiju i veće doprinose država članica bilo u NATO-u ili u koaliciji vojnih, koji idu paralelno uz to, kao smo bili u Iraku, u Maliju, na neki način obstruiraju rad Europske unije. I potpuno nejasno našim padanima tko zagovara koga, s kojim mandatom, što dovodi do toga da na Bliskom istoku, upravo sam govorila sa ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, koji mi je rekao e, više volimo bilateralne razgovore. <clears throat> I no to se vraćamo uz ovakav cijeli nered. Svidio mi se Natalin komentar o proračunu Europske unije. Rekao se dakle da moramo doista isplatiti to o čemu pričamo. A, još bolje kada smo iskreni kada tražimo država članica da znatan dio svog obrbenog proračuna stavi na raspolaganje, <clears throat> a ne da traže dodatne novce od Europske unije, jer oni ne žele svoj suverenitet predati. To je malo uh, zavaravanje, da tako kažemo. Još jedno pitanje. Ne znam da li Europska unija nije dovoljno opremljena ili nije spremna ispuniti sve stvari koje države članice žele. Mislite da je više nevoljkost ili nedostatna opremljenost? Jer to je ključno pitanje za to kako dalje kada želimo doista obaviti stvari. Hvala. Budući da se nijedan drugi koordinator e, nije javio, predajem riječ gospodinu Galeru. Hvala lijepo, mnogo toga imamo za reći gospodine to, Prvo, slažem se kada kažete e, dakle ova uprava ne želi shvatiti na što ciljemo. Što se tiče europskih e, obrambenih napora, Prethodna je to razumjela. I doista dakle koristimo svoj novac za svoju vlastitu industriju, što je nečuveno, no ne slažem se <clears throat> ili se djelomično slažem kada kažete da bismo trebali nove velike dokumente izrađivati ne bismo smjeli izrađivati velike dokumente, zarez koje će tada proći kroz radne skupine države članica i zbog toga države članice neće uopće moći razmotriti, neće moći doživljavati našu globalnu strategiju kao svoju. To je strukturna pogreška učinjena u trenutku kada smo se tapšali po leđima zbog sjajnog teksta i što se suštine tiče slažem se potpuno, ali nažalost države članice jednostavno to nisu popušile kao što možemo reći. Zbog toga smo definirali svoju razinu ambicije, trebamo svoj razvoj kapaciteta i kako bismo doprili do država članica trebamo bijelu knjigu o sigurnosti obrambeni i to je ono što je parlament već odlučio više navrata kako bi se obvezalo države članice, pritisnulo ih, a tada možemo vidjeti kako razviti dalje svoje kapacitete. Pitam se da li se slažete da mnoge političke odluke koje su donesene, posjećam pa Europsko vijeće iz 2013. gdje su prve dvije riječi bile pitanja obrane i donesene su odluke sigurnost opskrbe to je zakopano samo u nekom po tepih gurnuto u nekom trenutku e, zbog čega jer mi smo trebali svoju prvu proračunsku stavku e, staviti na proračun Pitam se da li ta strateška autonomija, mislim da to trebamo definirati <clears throat> zbog čega, jer je to zakonodavstvo Europske unije o obrambenom fondu, tako da to moramo definirati i mislim da bismo to trebali učiniti na način da kažemo moramo biti sposobni djelovati ukoliko drugi oblik pristupa resursima NATO-a nije moguć primjerice. Beto Erdogana je nešto što nas blokira da koristimo postrojenje NATO-a. A ja želim nešto učiniti u Libiji, a ne prepustiti Turskoj i Rusiji, jer ne mislim da oni zastupaju naše interese. Mislim da imamo više zajedničkih interesa, mi kao europljani, nego da po strani promatramo e, Ruse, Turke i druge koji ondje slažu stvari. Još jedna stvar, Europska obrambena unija je u gospodinu Borelijevoj mandatu. Mislite li da ćemo dobiti odgovor? Dakle, unutar tih prvih dana, sto dana komisije, dakle da možda vidimo što suštinski se misli doista pod Europskom obrobenom unijom. Nadam se barem da ćemo dobiti dobru definiciju tako nečega. Hvala. Hvala gospodin Basescu. Thank you. Thanks God I heard... Hvala Bogu, danas sam čuo što doista znači strateška autonomija. Ne znači ništa. Nemamo ni sadržaj iza tog izraza i stvarno govoreći niti ne možemo imati. Jednostavno zbog toga što nismo sposobni e, biti autonomnima u ovom trenutku, a najvjerojatnije i u dosta nadolazećeg vremena, no ova strateška autonomija je izmišljotina ljudi poput gospođe koja nas drži na dugim konferencijama, a političari vole koristiti također takve izraze. Stvarno govoreći, nismo autonomni jednostavno zbog toga što nismo nuklearna sila. To je moja analiza na temelju mojeg iskustva eh, nakon deset godina <clears throat> kao šefa države. Pogledajte Rusku federaciju. Imaju gospodarstvo <clears throat> koje je manje od talijanskog, ali oni su supersila. Stvarnost je takva. Moramo odlučiti E, želimo li biti sastavni dio procesa globalizacije? E, želimo li biti sastavni dio onih koji donose odluke? Najvjerojatnije, ukoliko da, moramo ostati u Iranu ili pronaći drugi način na kojim ćemo ostati u partnerstvu sa SAD-om trenutno. To je stvarnost koja proizlazi iz naših analiza. Pogledajte dakle što se ovih dana događa u Europi su glavni dionici, glavni igrači Turska i Rusija. Nitko ništa ne pita nas. Mi pokušavamo biti posrednici u sukobu Irana i Amerike. Nikoga nije briga za naše posredništvo. Budimo tu, dakle, iskreni sami sa sobom. Kada govorimo o svojim sposobnostima, kapacitetima kao glavnog igrača, zbog naših vojnih kapaciteta nećemo nikad sami biti glavni igrač. To je moje iskreno mišljenje. Dakle, na ovaj ili onaj način moramo još dugo vremena ostati partneri s SAD-om čak i uz Trumpa. Pogledajte istočno krijelo Europske unije NATO. Nakon što je Putin okupirao Krim, sve bivše komunističke zemlje su bile uzbuđene jer imamo iskustva s Rusima, oni jednostavno prijeđu granicu. To je navika Rusije. I u bilo kojem trenutku mogu prijeći granicu Baltičkih država, Rumunjsku, Bugarsku, kao što to čine sa Ukrajinom. Što će se dogoditi Trenutno, hvala Bogu, uz summit NATO-a na kojem je odlučeno pozicionirati američku opremu, sada imamo situaciju gdje su oni na našoj istočnoj granici, a ne europljani. Nema francuskih vojnika u Rumunjskoj, niti talijanskih, niti njemačkih. Ali Amerikanci su došli. Oni su s 2000 vojnika, avionima. To je stvarnost. Svidjelo se to nama ili ne. Ovisni smo. Čak i što se svoje sigurnosti tiče o SAD-u. A misliti da možemo razviti nuklearni arsenal kako bismo uspostavili odnos snaga s Rusijom, Kinom, SAD-om, Indijom, Pakistanom je nešto što u Europi ovih dana nije prihvatljivo. Što znači da imamo jedno rješenje. I dalje biti partneri SAD-a ili sami biti zbog nedostatka vojnih kapaciteta. Nećemo uspjeti. Slažem se u potpunosti da moramo ispuniti misije u Africi. Imamo veliku odgovornost povijesno gledano e, što se tiče nekog dijela naših zemalja s druge strane, oni su i naši južni susjedi <clears throat> na jugu našeg kontinenta. No moramo biti sposobni intervenirati u Africi, jedino što nemamo hrabrosti za to. Hvala. Chris Peterson je sljedeći, a podsjećam kolegu Basesko da neke europske zemlje imaju e, hrabrosti biti prisutni u Africi i riskiraju svoje živote. Ne, nema dovoljno postrojbi. For me it's very important to remember. Meni je vrlo važno imati na umu da prošli tjedan u Strasburu je usvojeno izvješće zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici. I u tom dokumentu, točka 22. točke, daju vrlo jasne definicije potrebe za razvoj europske strateške autonomije. Nadam se da ste to pročitali i doista me zanima vaša reakcija na to što je ondje napisano i usvojeno na plenarnoj od strane sviju klubova. Dakle, moramo to biti vrlo jasni, znati što smo usvojili i nadam se da ste vi pročitali taj dokument. To je moj prvi komentar. Kada raspravljamo o europskoj strateškoj autonomiji, <clears throat> molim vas sve da pročitamo što smo usvojili i u što vjerujemo i u suprotnom ne smijemo davati svoj blagoslov kao što smo učinili prošli tjedan u Strasburu. Neki dobro nisu, neki nisu to usvojili. Ali velika većina je bila za. Drugo, svijet se mijenja vrlo brzo i slažem se da je za Europu sad vrijeme da da rezultate, da jasno pokaže za što se zalaže, što može učiniti geopolitički <clears throat> govoreći. I to smo već i rekli, politički stavovi SAD-a se mijenjaju. Mijenjaju se i drugi elementi. A Europska unija mora vidjeti što može učiniti. Ja sam nov u premijeru, bio sam u parlamentu, bio sam zamjenik premijera u Belgije do sada, ali moramo prvo vidjeti što možemo učiniti, ne biti toliko ponizni, navikli smo na to u Belgiji kao mala zemlja, ali moramo biti svjesni svojih mogućnosti. Pozitivno za ljude van Europe. I drugo, mislim da ne trebamo velike rasprave, mjesece i godina rasprava o tome. <clears throat> Mislim da <clears throat> svijet ide dalje, a mi moramo nešto učiniti. Dok s druge strane moramo raspraviti koja je kakva je naša vizija i razjasniti što je usvojeno prošli tjedan u Strasburu i što možemo i moramo učiniti za tu europsku stratešku autonomiju, što možemo učiniti u ovom novom geopolitičkom okruženju. To je za mene glavni zadatak, glavno pitanje i rasprava u ovom parlamentu. Za što se zalažemo? Vrijednosti su jasne, ali real politik i obrana naših interesa je također tu. Obrana ljudi koji traže Europu da nešto učini. I mislim da u toj raspravi trebamo vojne aktivnosti, trebamo misije, a moje osobno mišljenje skromno je da ondje gdje to nije moguće, <clears throat> za pet godina napredovati. Sljedeća komisija i predsjednik komisije ne može reći bit ćemo geopolitička komisija. Niti ovaj parlament neće tada moći reći trebamo stratešku autonomiju. Tada je priča završena i nećemo jednostavno moći uvjeriti druge zemlje da Europska unija nešto znači. Hvala prije nego što predam riječ našim gostima kako bi reagirali na pitanja i stajališta. A htjela bih iskoristiti privilegiju e, da sam predsjednica odbora kako bih reagirala na izjave koje smo malo prije čuli. Je nam potrebna potreban strateški kompas. Teško je objasniti zašto imamo instrumente ako ne znamo objasniti što želimo postići. Danas Kina ima viziju koja je cijelom svijetu poznata. Ona je definirana, objašnjena i svi znaju o kojoj se viziji radi. Radi se o novom zapravo putu zapravo jednom pojasu, jednom putu. I isto, isto vrijedi i za Ameriku e, koja ima svoj slogan America First. E, mi imamo kratice. Nikad nismo stvorili političku spremnost, odnosno volju vezano uz te kratice. A imamo europske građane koji e, svi i posvuda traže više europske obrane. Ako nismo u stanju odgovoriti na taj zahtjev, ne samo da ne ispunjavamo naše zadaće vezane uz obranu i sigurnost Europe, već smo možda još dodatno narušili vjerodostojnost europskog projekta. I mislim da, da zapravo se suočavamo s realnim svijetom krize krize nas zapravo suočavaju e, sa stvarnošću i ako nećemo o tome govoriti u, u, ovdje u parlamentu koji je izabran, gdje ćemo? O, u vijeću i komisiji se govori iza zatvorenih vrata, ali građani e, o tome javno govore. Sada ponovno predajem riječ našim govornicima, ali u suprotnom smjeru. E, prvo ćemo predati riječ gospodinu Tigneru. Svatko ima otprilike sedam minuta think left. Samo jedan komentar. E, netko je postavio pitanje auditoriju Natali zašto države članice ne mogu e, djelovati, je li to nedostatak volje ili sposobnosti. Mislim da je to oboje i prošli tjedan sa Hohe Atomikom e, koje sam postavio isto pitanje o strateškoj autonomiji. On je se složio sa mnom i rekao da moramo E, prvo se pozabaviti sposobnostnim kapacitetima jer e, ne možemo apsolutno u svim glavnim gradovima e, tražiti veću autonomiju i prenijeti to na Brisel moramo s time živjeti sljedećih 5-6 godina sve ovo moramo uložiti u razvoj sposobnosti i onda E, uzeti riječima koji kaže da nemaju evo malo evo sada izgrađene sposobnosti i možemo taj transfer onda u konačnici izvršiti. Na to toči. Vrlo kratko nekoliko točaka što se tiče pitanja država članica i razlika i raspodjela i primjer koji je dan vezano uz Libiju. Da, glavni razlog zbog čega nismo imali aktivnosti do sada ono što je zanimljivo da možda se ipak mijenja, postavit ću to sa malim upitnikom, e, ja dolazim iz jedne države članice koja je bila na jednoj strani, a ako želite kazati ovog čitavog spektra mišljenja, Anatli Pierre dolaze iz ovog drugog dijela spektra. No, Obje strane se mogu sporazumjeti oko onoga oko čega se ne mogu sporazumjeti, ali zapravo e, ono što ne mogu htjeti, a to je da Rusija i Turska rukovode u ovoj prilici. Dakle, to je eksterni poriv koji se događa kako bi se ponovno procijenila e, protivna važnosti naših e, razlika koje nas u konačnici mogu i pomoći. Apsolutno se mogu složiti vezano uz e, mandate koje dobivaju države članice. Idealno bi bilo da to ne bude e, imenovana jedna država članica, već da bude to skupina država članica, što bi onda zapravo e, bila i spomen kontaktnih skupina. To je kontaktna skupina koja će zadržati institucionalnu poveznicu E, koja isto tako dodaje sve što ono pozitivno, to je fleksibilnost, e, odgovornost u nekom kažem svi smo i agilnost, a negativnosti, negativnosti su zapravo raspodjele u kojeg se to događa e, u potpunom odvojenom odlučivanju od samog institucionalnog okvira. Kapaciteti, da istovremeno želim naglasiti da sve nevoljnog i nevoljkosti odlučivanje danas ići prema e, ekspedicijsku narav, nemamo strategiju, nemamo sve ono što smo govorili od 2013. godine, još nismo izgradili, to je točno, ali učiniti ono o čemu sada raspravljamo, a bilo da je to riječ o Iraku ili Libiji, imamo sposobnosti i mogućnosti da to učinimo. Samo je stvar htjenja i volje i prihvatiti rizik da bi moglo doći do žrtava. To je ključna točka. A ta nevoljkost će sve dotle postojati dok ćemo god živjeti u iluziji da će netko drugi, a taj netko drugi su SAD, da će oni paziti na nas. I sada se nalazimo u tom snu, misleći da je Trump problem. Ne, Trump nije problem. Bojim se da je tu ipak strukturna narav koju treba e, staviti pod upitnike drugačije pogledati na stvari. E, SAD ima jedno strateški cilj, a to nije niti Europa, ni Bliski istok, već se zove Kina. Svi imamo ograničene resurse i zbog toga će prioriteti e, biti preraspodijeljeni. Zbog toga će se onog trenutka kada shvatimo da nemamo izbor mobilizirati ove resursi, a još uvijek e, činimo tu iluziju da tu činimo nešto. Nemojte me krivo shvatiti, nemam ništa protiv, protiv e, dokumenata, bijelih knjiga, i tako dalje. Ja želim samo istaknuti da s obzirom na ograničeno vrijeme i ograničene resurse, doista bi bilo dobro da se u vrijeme daleko bolje iskoristi u e, generiranju samih e, dokumenta, a da ipak idemo prema aktivnosti i akcijama, bez obzira na činjenicu da da nemamo puno e, dakle, nadležnost nad samim dokumenti, a Europsko vijeće i njihove odluke čini se da tu nemamo aktivnosti koje bi uslijedile. Stoga ne trebamo previše vremena trošiti e, to vrijeme, prije svega kada se to vrijeme gubi e, na uštrb onoga što treba kroz aktivnosti i odraditi. Hvala, Pierre Vimon. Very briefly. Vrlo kratko. Mislim da smo doista manje više sve istaknuli. Dvije ili tri stvari s kojima se ne bih suglasio sa e, gornicima. Prvo, kad je riječ e, o jesmo li voljni, jesmo li opremljeni, da, istovremeno nisam, mogu kazati, ni pesimist, uh, za Ono čemu svjedočimo da ukoliko se ne možemo između članica dogovoriti da idemo svi u istom smjeru, da e, se ipak krene u smjeru istomišljenika i to bi bila ta fleksibilnost oko koje se možemo ne moramo suglasiti, ali to je realnost e, koja se događa. Jedna stvar koju osobno mislim da je izuzetno važna jeste da u tom novom fleksibilnom formatu koji upravo izmišljamo, da to moramo učiniti na jedan uređen način sa uključenim institucionalnim okvirom, prije svega jedan od e, rijetkih dostignuća koje smo uspjeli ostvariti u zadnjih 15 godina je a, a to su učinile tri države članice uz pomoć svih e, drugih jer smo imali i visoku predstavnicu koja se za to založila. Izgubili smo tu praksu, izgubili smo to u slučaju Ukrajine sa procesom iz Minska. Ja sam uvijek žalio osobno za time da Europska unija nije uključena u to, ali mislim da bi to doista bilo korisno. No, mislim da je to upravo način razmišljanja koji moramo usvojiti ako želimo izaći iz ovog pesimizma, a koji vlada ima dovoljno manevarskog prostora da se krene u tom smjeru i zbog toga dozvolite da samo jednu kratku rečenicu e, dodam vezano uz e, dakle ove segmente ja dakle mogu podupreti e, sve vezano uz kvalificiranu većinu mislim da u pitanjima obrane sigurnosti to ne bi ipak bilo rješenje jer zamislite a to je dio prijedloga koje komisija stavila na stol kad ćemo raspravljati o sankcijama i kada trebamo odlučivati kvalificiranom većinom i koji su bili protiv, što će oni učiniti? Trebamo poštivati njihovo mišljenje. Oni će eh, reći nismo suglasni i vi ćete imati slučaj kao što je to bilo sa schemom za premještanje e, višegradska skupina koja je bila protiv toga doći ćete upravo u tu poziciju. A kada je riječ o obrani, sigurnosti, vanjskoj politike, možete li zamisliti štetu koja će se to e, koja će to izazvati kroz ovu poruku koju šaljemo na taj način. Zbog toga bi bio oprezan da prebrzo idemo prema kvalificiranoj većini. Moramo to dobro promisliti još nešto. E, SAD i NATO Mm, vezano uz e, tome, dakle, što se tiče e, nuklearnog zastrašivanja, e, mi bismo isto tako smanjili nuklearnu razinu i prag koji će biti jako opasan. Ne mogu se složiti se isto tako samo da Europa ne bi mogla preuzeti medijacijsku ulogu predsjednik Trump i njegova odluka da se povuče iz sporazuma s Iranom, to je moglo biti drugačije 1982. kada je administracija sad htjela da europljani bojkotiraju e, dalekovod e, plina sa Sovjetskim savezom. Mi smo tada bili jasni i krenuli smo dalje usprkos e, samih otpora iz Amerike. Druga su to bila vremene, ne možemo ništa uspoređivati, međutim postoje možda i drugi načini kako Europa može pokazati da je ujedno i medijator u pozitivnom smislu, koje puta ne vidimo da imamo i tu polugu koju držimo u ruci, bilo u gospodarskom smislu i u, nekom drugom smislu. Moramo o tome razmisliti. Još nešto što bih želio istaknuti kada razgovaramo o SAD-u e, i njihovom pomicanju u nekom smjeru, e, strateška autonomija koju govorimo da nije e, moguća i da se moramo držati NATO. Sve to je fascinantno kada razmislimo o Sahelu gdje smo mi u prvim redovima kada želimo stvoriti jednu stratešku autonomiju s čime su suočeni sa jednim saveznikom. Amerikanci nam sada kažu mi ćemo vas ostaviti same tamo o čemu to NATO e, treba e, govoriti a kada smo svi saveznici koji se trebamo e, potpomagati jedni druge, jedni drugu stranu, evropljani treba se držati NATO, se kaže. Međutim, neki od naših saveznika unutar NATO su pri tome da ostanu uz Evropljane s druge strane i to je nešto s čime smo u trenutku suočeni. Natalije je govorila o Iraku postavlja se pitanje američkog povlačenja. To nije povlačenje. Hoće li se dogoditi već kada će se dogoditi ovo povlačenje? To je doista e, e, zakonetno kada e, pogledamo i transatlantski savez, moramo razmisliti o strateškoj autonomiji, jer je to upravo situacija s kojom ćemo se sve češće i češće suočavati. A na samom kraju, kada imamo europske interesa koji su tu pod određenim rizikom, jesmo li tu sami kada neki saveznik eh, nas napusti, ostavi same, jesmo li u stanju, dakle, samostalno, eh, dakle, braniti ove naše stavove? I to je pitanje. Moramo pronaći odgovore eh, upravo na ova pitanja. Dor nam nam ori ne u Afganistanu. U Afganistanu, Iraku, savezništvo, to bismo trebali poskočiti. Majer, izvolite. Dva komentara e, vezano uz e, dva pitanja. Prvo pitanje jesmo li voljni ili nemamo opremu. Bilo je emisije gdje smo imali borbene trupe, ali nije bilo voljnosti da se to učini a i bilo je slučajeva gdje smo teoretski imali ove borbene skupine, ali nismo ih mogli niti baš bas, usprkos tome što su čak bili samo papinoto e, prisutni i to je razlika između e, sposobnosti i izazova. Ono što je Pierre kazao, dakle, jedno promišljanje o učenju na praktičnim primjerima, a isto tako i sve ono što je potrebno učiniti doista mogu simpatizirati sa takvim predlozima i sam kontekst u kojem raspravljamo o tom jest ujedno i kontekst da je trošak neaktivnosti je puno vidljiviji danas nego li prije e, Dakle, to je ono što e, reputacijski e, trošak i sve ono što je dovelo odgađanje svi oni troškovi koje države članice mogu sagledati u nekim drugim područjima. Trošak e, neaktivnosti sada su puno uočljiviji, međutim mislim da moramo biti doista e, usmjereni e, kada idemo i prema ovoj iskrenoj analizi koje puta mislim da ZSOP emisije su kao boksač gdje zapravo se traži pravi protivnik kako bi trener namjestio tu igru da ne bi naletio baš na onog najčvršćeg protivnika i da ga se selektira u tim borbama. Dakle, e, vrlo teška i to je puno negostoljupivija scenarij koji se nalaze oko nas i gdje bismo mogli imati isto tako i taoce, isto tako i e, dakle i ozljede, i smrtne slučajeve, jesmo smo spremni doista e, dovesti do eskalacije kada smo suočeni sa daleko većim otporom nego što smo očekivali. Ako nismo spremni na eskalaciju, onda ne treba ni ići u tom smjeru i situacija e, će onda se pogoršati nego li da nismo intervenirali. No, ako trebamo biti ambiciozni, onda biti jasni s time e, koji su rizici povezani s time i to moramo apsolutno transparentno prikazati, bilo kad je reč o vlastitim žrtvama, bilo kad je reč o civilnim žrtvama, bilo kad je reč o nekim drugim elementima. Dakle, ako želimo nastupiti i pristupiti to Artemis ili Concordia operacije, to će biti potpuno različita operacija od ovih spomenutih. Merci. Uh. Na kraju bih htjela zahvaliti iskreno našim gostima na ovoj stimulativnoj raspravi. E, pozvali ste nas da budemo skromni, to je uvijek dobar savjet, ali ne smijemo miješati skromnost i rezignaciju. Mislim da smo danas čuli puno puta da riječi e, trebamo popratiti dijelima. A nadam se da u za deset godina kada naši e, nasljednici budu govorili o 20. 20. obljetnici zajedničkoj sigurnosne i obrambene politike da, su, da će znati e, nadići naše e, slabosti, da će rezultati biti opipljiviji. Hvala svima.